Um, Dobro, dame i gospodo. Zauzmite mjesta. Počinjemo sa sastankom. I dozvolite da samo nekoliko riječi kažem o pozadini cijele situacije. Čini se da ovdje se već čini da su Belgijanci, odnosno Europski parlament, E, izmislili saunu kako nam je danas, pa prema tome uživajte. Jer mi u Finskoj otprilike držimo saune otprilike na ovoj temperaturi u kojoj ovdje moramo raditi. Doduše, mi u Finskoj imamo puno iskustva i nakon saune onda obično trčemo u neko od naših mnogih jezera da se raskladimo. Ovdje ćemo ne znam kako, možda sad, možda kasnije, možda ćemo odustati. Ali ovdje imate jednu brošuru o Finskoj i o predsjedanju koje Finska preuzema 1.7. u Vijeću Europe i onda molim uzmite te brošure da se malo bolje upoznate sa Finskom koja će kažem idućih šest mjeseci predsjedat. A sada dobrodošli još jedan i mogu li vas zamoliti da usvojimo dnevni red ovog plenarnog zasjedanja koji vam je dostavljen Pošto nema prigovora, dnevni red je usvojen. Hvala vam. A sada odobravamo usvajanjem zapisnik sa 104. plenarnog zasjedanja održanog 10. 11. travnja 2019. Možemo li osvojiti taj zapisnik? Nema prigovora? Hvala. Znači, usvojili smo i taj zapisnik. A sada dolazi izlaganje predsjednika. Ovdje ima nekoliko odluka i informacija o kojima vas trebamo obavijestiti. E, pogotovo informacija o današnjim aktivnostima i o onima u ne, bližoj budućnosti. Prvo, e, imenovanje glavnog izvjestitelja. Prije nego što počnemo sa radom plenarke u skladu sa pravilnikom, i propis e, pravilom 43 našeg pravilnika plenarna saziv je mora donijeti odluku o tri prijedloga, tri nominacije za generalnog izvjestitelja, glavnog izvjestitelja. E, dva se odnose idu izravno, odnose se na predsjedanje e, Finsko. To je dakle prijedlog da se gospodin Andreja e, Rapoj imenuje glavnim izvjestiteljem za ovu temu prijelaz na klimatsku neutralnost i kako primijeniti i ostvariti ciljeve održivog razvoja u svakodnevnom životu. E, to su naime stvari koje mi ćemo razgovarati našem plenarnom 7. do 9. listopada ove godine. Zatim svjestitelj e, za mišljenje o digitalnoj Europi za sve i kako dati uključujuće i pametne rješenja na terenu i taj nacrt mišljenja bi se isto trebao podnijeti plenarnom zasjedanju 7. do 9. listopada. A treće izvješće je prijedlog da se imenuje tada još eh, Andrej Cevski iz Litve kao izvjestitelj, glavni izvjestitelj za mišljenje o lokalnim i regionalnim vlastima koje zapravo oblikuju budućnost istočnog partnerstva. Izvješće o tome će biti podneseno 4. ili 5. 4. do 5. prosinca na tom plenarnom zasjedanju. Dakle, slažete li se sa ovim prijedlogom imenovanja ovih glavnih izvjestitelja za te teme? Slažete se dobro. To smo dakle usvojili i imenovali izvjestitelje za ova tri izvješća. A zatim E, ceremonija 2050. E, ceremonija proslave 25 godina našeg odbora regija i mislim da smo te institucije koje smo stvorili pomogle u jačanju regionalne demokracije, lokalne samouprave. Mi ćemo tu obljetnicu obilježiti svečanošću u okviru našeg plenarnog zasjedanja, a predsjednik Karl Heinz Lamberts iz i gospodin Knabe, predsjednik kongresa, dakle dvije institucija koje imaju obljetnicu, će sutra prije podne u 11.45 u okviru našeg nastavka plenarnog zasjedanja dati svečanu izjavu u povodu te, e, obljetnice. A nakon toga ćemo nastaviti konferenciju o stanjem e, demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini u Europi i to će se nastaviti u zgradi odbora regija u prostoriji 52 počet će u 2 sata i trajat će obilježavanje do 5 sati. Zatim imamo e, svečanost e, o europskog poduzetništva i danas je zadnji, kao zadnja točka dnevnog reda ćemo održati upravo to e, svečano dodjeljivanje nagrada za najpoduzetnije regije u Europi i ja predstavnike svih tih regija tu toplo pozdravljam. Riječ je o desetom već e, dodjeljivanju e, ove nagrade. Počeli smo time od 2011. kada smo počeli nagrađivati sve regije koje su se istaknule izuzetnim poduzetništvom i pridonijele razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Europi. I na kraju plenarnog zasjedanja ćemo zajedno sa, sa izaslanstvima svi ste pozvani na koktel kojeg um, će zajedno sa jednim održati dakle u ovim prostorijama Europskog parlamenta i usput će biti otvorena i jedna izložba fotografija. To će dakle naši pripravnici, to su fotografije koje su naši pripravnici u odboru regija tijekom njihovog petomjesečnog e, staža pripravničkog ovdje snimili. Hvala im na tim naporima i na toj izložbi. Zatim imamo pobjednike natjecanja u srednjim školama i imat ćemo dakle čast, to je E, dakle skupina za političke saveze, politička skupina organizirala u okviru odbora regija tako je na natjecanje u srednjim školama. U radi riječi bila naravno poznavanje europskih institucija i posebno lokalnih naših. I to ćemo isto dodijeliti nagrade. Zatim, danas e, imamo najnovije vijesti u odboru regija o podjeli vlasti i snaga i to je dakle jedna brošura koju smo otkucali, koju smo pripremili koja će govoriti o stanju u svim zemljama članicama, trenutno o proširenju, o susjednim zemljama, o partnerskom odjelu, zatim o mehanizmima za supsidijarnost kao i upravljanju na više razina. Dakle, tu imamo unutra i skup sažetak najnovijih informacija o tome kako se političke kompetencije dijele po svim razinama vlasti. Jučer smo o tome raspravljali na sastanku predsjedništva, a više informacija možete dobiti upravo ovdje ispred naše dvorane i tamo imate i informativni materijal i tamo možete sve o tim novim alatkama koje nam pomažu za upravljanje na više razina naučiti kao i preko internetske stranice. Zatim, globalni prijatelji e, skupina do, koja što radi do 2030. Naime, e, riječ je o, ja vas skrećem pažnju na ovaj interinstitucionalni projekt koji je izdao ovu brošuru i koju ćete također naći u materijalima koje smo vam dostavili i unutra imate recimo ukratko navedene sve najveće izazove kojima se moramo nositi do 2030. A ovdje imate malo proširenu e, brošuru koja nam govori o aktivnostima i ishodu svih aktivnosti koje je ta skupina poduzela u vezi suočavanja sa izazovima i izborima s kojima se Europa mora nositi idućih godina do 2030. Ali tu vam govori isto tako kako ćemo najlakše eventualne megatrendove razaznati, spoznati kako ćemo, koje ćemo katalizatore za to primijeniti i tako dalje. Zatim, dozvolite da zahvalim našem kolegi, gospodinu Viktoru Sigalu. Nadam se da je već stigao. Vi ste E, predsjednik regionalnog parlamenta Gornje Austrije i bili ste e, član e, odbora regija već 15 godina, a danas ste među nama na zadnjem plenarnom zasjedanju odbora regija. I hvala vam evo i na vašem posjetu kad ste bili prije nekoliko tjedana u ESPO u Finskoj i tom prilikom smo mogli ti sa vašim izaslanstvom Gornje Austrijskog regionalnog parlamenta i e, bio je to jedan jako lijepi posjet i krasni razgovori koje smo vodili, uključujući onu važnu temu budućnost Europe i podjele među Evropljanima i što se tiče različitih mentaliteta, različitih situacija, povijesti i tako dalje. I hvala vam na svemu što ste odradili i za sve učilište u ESPO. A na kraju da kažem da je predsjednik e, kluba Alda obavijestio je predsjednika o našeg odbora regije o tome kako je njihov klub zastupnika promijenio ime i sad više nije ALDE, nego se sad po novom zove Obnovimo Europu, Renew Europe. I ta odluka stupa odmah na snagu, pa prema tome molim glavnog tajnika da to uzme u obzir i od sada promijeni sve naše dokumente e, sukladno tom promjeni a zatim informacije koje su došle smo glavnom prošli naše objave i mislim da stižemo na vrijeme i možemo krenuti dalje odmah sa dnevnim redom, a to je usvajanje mm, nacrta mišljenja. Počinjemo odmah sa mišljenjem Dajnisa Turlajsa. Pa vas molim da vas se vi i vaši stručnjaci iz Kotera pridruže čestitam jer kako sam shvatio vi ste ovih dana izabrani za gradonačelnika Rige. Dakle, Dajni, svima vi čestitamo na tom novom imenovanju. Vaš nacrt mišljenja e, za ove makroregionalne strategije EU poput Podunavske, okvir za promicanje transnacionalnih klastera. A ja znam iz svog vlastitog iskustva da Riga i Latvija kao recimo jedna od Baltičkih republika, da ste vi velikom dijelu pridonijeli makroregionalnoj Baltičkoj strategiji, ali isto tako i svim posebnim aktivnostima koje se vode u okviru Interreg projekata kao i pametne specijalizacije posebno u Baltičkoj regiji. I vaše sveučilište, vaši teoretičari iz Rige, kao i mnogi praktičari i pogotovo sa lokalnih i regionalnih razina su u tome bitno pridonijeli. A sada riječ dajem vama da vi predstavite vaš nacrt mišljenja našem plenarnom sazivu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Dame i gospodo, danas na našem plenarnom zasjedanju e, bi trebali osvojiti ovaj nacrt mišljenja mog o makroregionalnim strategijama na primjeru Podunavlja. Okvir za promicanje transnacionalnih klastera. Rumunjsko predsjedanje vijećem zamolila nas je da pripremimo ovo naše mišljenje. I to Uh, uz naravno drugo izvješće Europske komisije o makroregionalnoj strategiji. I hvala puno rumunjskom predsjedanju da su aktualizirali tu temu kako u odboru regija, tako i u drugim institucijama i na međunarodnim forumima. Štovane kolegice i kolege, kao i u drugim programskim razdobljima, tako će se i u idućem višegodišnjem financijskom okviru truditi svi da dovoljno izdvoje kako bi e, smanjili regionalne razlike unutar Europske unije, a to je usko vezano za donošenje makroregionalnih strategija koje su vrlo bitne kako bi u jednom određenom vremenu zapravo izjednačili standard života u različitim regijama u Europskoj uniji i kako bi na taj način e, pridonijeli ostvarivanju kohezijskih ciljeva koji su propisani europskim ugovorima. Za nas kao lokalne i regionalne političare dva su pojma vrlo bitna pritom, a to je supsidijarnost i povezanost, odnosno kohezija. To su najvažniji ciljevi i u makroregionalnim strategijama. U izvješću Europske komisije o tim makroregionalnim strategijama se kaže da se, da se može zabilježiti i primijetiti bitan napredak u svim makroregionalnim strategijama, drugim riječima da je to jedna priča o uspjehu. Međutim, u izvješću se istodobno i identificira čitav niz još otvorenih problema koji i dalje koče uspješnu primjenu makroregionalnih strategija. Dakle, pitanje političke odgovornosti, općenito odgovornosti je jedan od velikih otvornih pitanja. Mi vidimo da se e, deklarativno zapravo podržavaju makroregionalne strategije, ali pritom se ne involviraju, ne angažiraju dovoljno lokalne i regionalne vlasti, jer kad bi se to učinilo, puno bi se bolje te strategije na terenu provodile. Makroregionalne regionalne strategije ne možemo u cijelosti iskoristiti ako e, lokalne vlasti nemaju, ne možemo ih u cijelosti koristiti ni primijeniti ako se nema dovoljno resursa na terenu u lokalnim e, vodama. Prema tome, mi vidimo da e, bi trebali tražiti više sredstva za te strategije i naravno pogotovo specifično za neke sektore. Pri tome naglašavam da je imam su 21.5. usvojeni zaključci Europskog vijeća o makroregionalnim strategijama i u tim zaključcima se od svih involviranih država traži da daju adekvatnu političku podršku na nacionalnoj razini tim strategijama kao i adekvatnu i svekoliku drugu potporu. I ja sam na kraju u svom izvješću u zaključcima predložio i da se recimo u okviru razvoja tih strategija razmjenjuju primjeri najbolje prakse da se vidi kako ko tu strategiju primjenjuje i provodi i na taj način bi bitno popravili suradnju međusobno. Primjerice, recimo, zatim preporučujemo da se radi sa sektorskim klasterima, jer klasterska politika je jako dobra da se potiče gospodarski razvoj regija i da se zadrži i jača jedna svjetska konkurentnost. Na taj način bi i gospodarski, ali i socijalni, teritorijalnu e, koheziju i povezanost jačali. Zatim mislim da trebamo uzeti u obzir i različite inovacije. Zatim trebali bi stvoriti i prekogranične klastere i olakšati im egzistenciju i razvoj. Te procese bi trebala e, e, glavna uprava regija i glavna uprava Grow za rast e, E, podržati i koordinirati. Mislimo da bi sve glavne uprave trebale koordinirano djelovati. E, što se tiče makroregija, mislim da bi sve one koje su involvirane mogle jako dobro surađivati i na taj način stvoriti dobru osnovu za klastere, pogotovo one koje bi mogli djelovati prekogranično ili balem prekogranično razmjenjivati know-how i iskustva. Mislimo da je magični trokot taj, a to je znanost s jedne strane, drugom kraju poduzeća koji koji to primjenjuju i s treće strane regionalne i lokalne tijela vlasti koje djeluju tu kao posrednici i koordinatori omogućavaju da se e, to dakle razmjenjuje i koristi znanstvena otkrića. E, ja sam jako sretan kolegice i kolege što je s većina amandmana koje su podneseni na moje mišljenje zapravo jako dobra i obogaćuju ga i potpunjuju. Imali smo četiri kompromisa kako bi predložena, kako bi što je moguće više amandmana naših kolega uzeli u obzir i uvrstili u tekst. Hvala svima na njihovom trudu i moram reći da nismo mislili da sada trebamo suradnju klastera ograničiti ni na koji način na nekakve uske regije, nego to vrlo široko sagleda. Osim toga puno pa hvala njemačkim i austrijskim kolegama koji su dali u svojim prijedlozima i nove ideje iz njihovih makroregionalnih pristupa i strategija. Zatim moram reći da se ne smiju e, funkcioniranje dosadašnjih strategija nikako ugroziti. Hvala talijanskom e, izaslanstvu na njihovim prijedlozima prijedlozima o klasterima. Predlažem da se te dvije stvari koje su dali Njemci, Austrijanci i Italijani, te prijedloge objedinimo u jedne točke jer mislim da se oni upravo nadopunjuju. Na kraju, dame i gospodo, želim naglasiti da su sve države želimo da sve regije u Europskoj uniji budu jednako tako složne i jake kao što je to i Europska unija. Naša zadaća jest jačanje te kohezije i te su zapravo jedinstva. I mislim da ćemo o tome razgovarati kad budemo e, raspravljali o budućem radu europskih institucija u novom sazivu komisije i parlamenta. Pri tome ćemo naravno uzeti upravo naše makroregionalne strategije u obzir posebno. I na kraju molim vas lijepo da e, ovo naše izvješće, moje izvješće sa svim predloženim amandmanima usvojite. Hvala lijepo. Sada otvaramo opću raspravu o tom izvješću. Melani. Hvala lijepo. Tražio sam riječ jer bih želio prvo čestitati izvjestitelju. Mislim da je to jako dobro što je napravio zato što upravo iskazuje one dvije glavne prepreke e, zbog kojih te strategije nisu uvijek tako uspješne, a to su različite administrativne strukture u različitim državama. I to je jako dobro da je on to naglasio u svom izvješću, prema tome ukazuje da moramo nadvladati različite administrativne kapacitete u raznim državama jer to spada u naše strateške prioritete upravo u okviru strategije. Druga važna stvar je nedostatak e, financijskih e, sredstava jer taj nedostatak je uvijek taj glavna prepreka za uspješno provođenje strategija. Međutim, pritom želim reći da e, ne trebamo stvarati dodatnih struktura i i zato bih podržao amandman peti koji kaže da ako već postoji jedna, postojeća, jedna strategija koja se negdje primjenjuje, ne trebamo ni u kom slučaju stvarati novu, kreirati novu, nego koristiti postojeću strategiju strukture i samo paziti na dobru provedbu. Jer na taj način ćemo zaštediti resurse i napore i sve ostalo. Hvala lijepo. Sljedeći je Roberto Giambetti. Grazie Presidente. E, Hvala vam. Htio sam pitati izvjestitelja mišljenja o trećem amandmanu e, našeg, e, naše skupine. Tražimo konvergenciju između različitih e, makroregionalnih strategija kada je riječ o ciljevima. To bi ojačalo strategije i omogućilo bi bolju teritorijalnu koheziju među državama Europske unije. Dakle, htio bih da ovo pozitivno ocijenite jer mi se on čini izuzetno razuman. Okay, thank you. And then, uh, Hvala. I onda Rafaela Kataneu. mi voglio... Hvala. Ja bih e, čestitao izvjestitelju na mišljenju. Ja sam bio izvjestitelj za mišljenje, dakle, prethodnog ovakvog izvješća Pozitivno ocjenjujem amandman e, broj 3, kao što je sada istaknuo predsjednik e, Čambeti. Kada je riječ o makroregionalnoj strategiji EUSALP e, vezano uz regiju Lombardiju, mi smo tražili da se ove regije uključe dakle, u zakonodavni okvir za buduće financijsko razdoblje to formulirati u ovom izvješću ima veliku važnost za budućnost ovih projekata i to može biti samo pozitivno, te bih zato pozvao izvjestitelja da pozitivno ocijeni treći amandman i ja ću glasovati za isti amandman. Uh, u redu nema drugih javna za riječ, znači da možemo krenuti na glasanje. Krenimo sa amandmanom broj 1. Izvjestitelj je za, tko je za? Neka glasaju sada. Hvala. Protiv? Nitko. Usvaja se. je amandman 2R. Ako se taj amandman usvoji, onda amandman broj 2 se ne razmatra. Tko je za amandman izvjestitelja? Molim vas glasajte sada. Hvala. Tko je protiv? Nitko. Usvaja se. I onda se amandman broj 2 ne razmatra. Zatim, gospodine izvjestitelj, izvolite. Htio bih samo reći nešto o amandmanu broj 3 o čemu je nekoliko kolega već govorilo. Ja nisam ni pošto protiv tog mišljenja koje stoji u amandmanu broj 3. Mislim da je doista i točno to da bi i sljedeća predsjedništva trebali smatrati e, ova pitanja prioritetnima. Ja sam protiv tog amandmana samo zbog jednog razloga. Mi pripremamo prijedlog prema inicijativi rumunskog predsjedništva i samo zbog toga ja ne podržavam ovaj amandman. Nisam ga uključio ne zato što nije logičan ili sadržajno nije prihvatljiv. U redu, sada moramo glasati o tome tko je za amandman. Tko je protiv? Neki su protiv, ali većina je za. Amandman se usvaja. Zatim, Imamo izvjestitelje amandman 4R. Er. Ako se on usvoji, onda se ne smatraju amandmani 4 i 5. I tu se gospodin Vladislav Ortil želi javiti za riječ. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kolege i kolegice, ja podržavam ovaj amandman 4R er kao kompromisni amandman. Mislim da je važno snažno naglasiti da je odbor otvoren svim inicijativama koji se tiču provedbe novih makroregionalnih strategija. To je jedan instrument koji je prošao kroz određene testove i koji doprinosi razvoju regija. Važno je naglasiti kod ovog amandmana da u ovom tekstu jasno kažemo da strategije ne mogu E, zakomplicirati još situaciju vezanu uz postojeće strategije. Kada to kažem, znači da onda to znači da ne bismo trebali smanjiti time sredstva koja smo negdje drugdje već da to stavili na stranu, ne bismo trebali uslučiti ono što već imamo i dobro znamo koje su crte razgraničenja kada se radi o korištenju europskih fondova. Mislim stoga da to ide u dobrom smjeru, te još jednom e, naglašavam da ćemo mi podržati amandman 4R er kao kompromis amandman. Hvala. U redu, glasamo sada o izvjestiteljevom amandmanu 4R. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Nitko. Usvaja se. Onda se ne razmatra amandmani 4 i 5. Zatim amandman 6. Izvjestitelj je za. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Nitko. Usvaja se. Onda imamo izvjestiteljev amandman 7R. Ako sam usvojio onda se razmatra amandmani 7 i 8. Tko je za izvjestitelj amandman? Hvala protiv. Nekolicina, ali većina je za. Usvaja se. I amandmani 7 i 8 se ne razmatraju. Zatim imamo izvjestitelj amandman 9R. Er. Ako sam on onda se amandmani 9 i 11 ne razmatraju. Tko je za taj izvjestitelj amandman? Hvala. Tko je protiv? nitko, usvaja se. Zatim imamo dakle, situaciju da se ne razmatraju amandmani 9 i 11. Onda moramo glasati o amandmanu broj 10. Tko je za? Hvala vam. Tko je protiv? Nitko. Usvaja se. I 11. amandman dakle se ne razmatra već, smo rekli. I amandman 12. Tko je za? Hvala vam. Protiv? Nitko usvaja se i onda moramo glasati o cijelom mišljenju u izmjenom obliku. Tko je za? Tko je protiv? Nitko suzdržani? Nitko. Dakle, jednoglasno smo usvojili e, ovo mišljenje. Čestitke gospodine izvjestitelju. All uh, we Hvala, onda prelazimo na sljedeće mišljenje. Mišljenje Kristofa Rujona. Molim vas, pridružite nam se ovdje gore zajedno sa sučakom i predstavnikom Ekona. Vezano za mišljenje prema učinkovitijem i demokratičnijem odlučivanju u poreznoj politici Europske unije. I ovdje također imamo nekoliko amandmana. Sve ukupno imamo 16 amandmana e, koji su podneseni i nakon rasprave ćemo glasati o njima te o nekoliko amandmana od izvjestitelja Kristo Perione. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Znam da je ovaj nacrt mišljenja kojeg vam danas predstavljam eh, politički gledano kontroverzno, ali ipak eh, tvrdim da eh, ovo mišljenje nije vezano uz nikakvu političku ideologiju, niti vezano uz bilo kakvu nacionalnost. Ovo mišljenje je mm, u skladu sa javnim mnjenjem, budući da prema anketi Eurobarometra oko 75% Europljina smatraju da bi EU trebala snažnije djelovati kada se radi o borbi protiv uh, porezne prijevare. To mišljenje isto tako u skladu sa građanskim uh, pokretom za borbu protiv klimatskih promjena te za pravedniji europski sustav oporezivanja. To mišljenje je također u skladu sa stajalištem velikih političkih obitelji tijekom e, izborne kampanje za europske izbore, bilo da se radi o EPP-u, o PSS-u, o zelenima ili o liberalima, budući da e, upravo e, postupak špicen kandidata, primjerice predsjednik, e, kandidat e, za EPP je rekao da bi EU trebala više odluka donositi kvalificiranom većinom i da bi e, konačno trebali Google, Amazonu, Facebooku i Apple nametnuti pravedno oporezivanje. To je isto tako u skladu sa onime što radi predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker budući da je on taj koji je iznio inicijalni prijedlog i naveo to kao pet glavnih tema za budućnost. Gospodin Juncker je naglasio potrebu za pravednim i modernim sustavom oporezivanja koji će biti prilagođen digitalnim izazovima digitalne industrije te koji će e, Isto tako e, pravedno porezivati i digitalne platforme, e, platforme za prodaju proizvoda na internetu e, i lokalnih poduzeća. To je tako u skladu sa strategijom kojeg smo usvojili 21. lipnja prošle godine razini čelnika države vlada, budući da su uključili tu referencu da je potrebno krenuti prema jednom europskom sustavu oporezivanjem, da su za to rekli da, je to, da to treba biti pravilno i učinkovito. Pozdravljam gospodina Morfija i vidim da je ovo danas i u skladu sa stajalištem EPP-a, sa Europskom komisijom, sa Europskim vijećem, sa javnim mjenjem i da ćemo odmah moći e, odbaciti e, amandman broj 1. Da zaključim svoje izlaganje tako što ću e, kratko spomenuti četiri teme. Kao prvo teme tržišnog natjecanja, zatim e, suverenost, zatim subsidijarnost i na posljedku javne usluge. Što se tiče tržišnog natjecanja, da, tržišno natjecanje je neophodno za funkcioniranje e, normalnog gospodarskog tržišta. Znamo isto tako da neki koriste to fiskalno natjecanje, ali e, to treba biti e, pravedno, treba se odvijati unutar harmoniziranog prostora i e, treba se poštivati pravila koji se tiču jedinstvenog tržišta, što se tiče javnog upravljanja i europsko oporezivanje ne bi trebalo postati slaba karika europskih integracija. Na tom zajedničkom gospodarskom prostoru, prije svega na, području e, gdje se primjenjuje euro, nije više prihvatljivo da se može na ovakav način e, postupati u okviru nacionalne suverenosti. Trebamo vidjeti što želimo. Kako bi euro uspio, moramo razmisliti o e, zajedničkoj gospodarskoj suverenosti isto tako da, da parafiram što je rekla Rosa Luxemburg, trebamo znati da suverenost jednih prestaje tamo gdje se javlja suverenost drugih. Prijedlog komisije ne cilja za time da uzme još jednu dodatnu europsku nadležnost za sebe, niti isto tako se ne misli Europska komisija uplitati u prerogative država što se tiče postavljanja poreznih osnovica za privatne ili moralne osobe. Ali prijedlog komisije je u potpunosti u skladu sa načelom subsidijarnosti. Isto tako na kraju želim obraniti samo načelo oporezivanja. Naravno da porezi nikad nisu popularni, ali uvijek je um, korisno naglasiti da ako se porezi prikupljaju na učinkovit način, da to dopušta državi i lokalnim regionalnim tijelima vlasti, a indirektno Europskoj Ustiji, da, uniji da pružaju kvalitetne javne usluge, prije svega što se tiče obrazovanja, zdravlja, pristupnočnog stanovanja, sigurnosti, borbe protiv uh, klimatskih promjena te financiranje provedbe ciljeva održivog razvoja. Ukratko rečeno, kada glasate o nečemu što se tiče prozivanja, pozivam vas, dragi kolege, da manje razmišljate o interesima Amazona ili Apple-a, koji uzgledečeno stvaraju jako malo radnih mjesta u Europi koji se jako dobro mogu sami obraniti. Mislite više na vašeg e, pekara, na vašeg mesara, na vašeg e, knjižničara, na male i srednje u vašoj regiji, kao i one koji koriste javne usluge i razmišljate o potrebama za ulaganjima u javne usluge, bilo da se radi na e, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Hvala vam na pažnji. Um, thank you. Thank Hvala vam na tom uvodu. Nitko se ne javlja od članova. Da, gospodin Jokman. Uh, uh, da, uh, bojim se gospodine predsjedavajući da mi moramo intervenirati, drage dame i gospodo, unatoč najboljim nastojanjima bojim se da politički klub BCR ne može podržati ovo mišljenje iz nekoliko razloga. Ako se ne usvoje amandman 11, 14 i 15, onda bojim se nećemo moći glasati za ovo mišljenje. Mi smatramo da je e, moć usvajanja vlastitih poreznih zakona usko povezana sa subsidijarnošću država. Ne možemo usvojiti ovdje e, jednaka pravila za sve. Svaka država ima jedinstven set e, makroekonomskih okolnosti i e, posebne okvire za porezno i gospodarsko upravljanje. Ne slažemo se s time da e, ćemo sa uvođenjem većinskog glasanja u pitanju oporezivanja automatski imati i e, bolje oporezivanje. Nasuprot, doći će do dogovora koji neće u potpunosti poštivati prava država članica na definiranju vlastitih poreznih politika. Isto tako mi smatramo da tržišno natjecanje u smislu oporezivanja služi isto tako i boljem tržištu jer onda država države članice teže tome da imaju učinkovitiju politiku poljezivanja. Hvala. U redu, hvala. Javlja se još netko za riječ? Ne, onda možemo krenuti sa glasanjem o amandmanima. A da, vidim vas, izvolite. Hvala vam. Da bismo dobili više Europe potrebno je više Europe, a ne manje. Žao mi što govorim eh, suprotno od onoga što je upravo istaknuo kolega iz ECR-a. Izaći iz eh, stvarnosti, jednoglasnosti znači ići upravo u pravcu više Europe. Ovaj projekt eh, mišljenja ide ka jednom učinkovitijem postupku donošenja odluka. To znači veću demokratičnost tog postupka. Ukoliko prođu amandmani ECR-a, ići ćemo u suprotnom pravcu. Nećemo ići ka Europi, već protiv nje. I ova skupština ne može djelovati protiv eh, javnog mišljenja. To je rekao i sam izvjestitelj. Internet nema granica. Granice postoje samo među državama. Kada govorimo o internetu, govorimo o globalnom tržištu. Ukoliko je to tako, onda ne možemo imati različite porezne sustave. Moramo imati hrabrosti i uzeti u ruke ovu situaciju i odgovoriti na htjenja građana. Ne slijediti svoje vlastite partikularne interese. Danas to može biti interes jedne zemlje, a ne svih. Mi ćemo povećati svoj kredibilitet ako se budemo zalagali za više Europe. Mislim pritom na naše djelovanje, na djelovanje parlamenta i cijele Europske unije. Mi smo u tome uspješni ukoliko uspijemo odgovoriti na pitanja poput ovoga. Tumačiti ono što javnost traži je naša dužnost, to je naša moralna obaveza, etička obaveza i to ne možemo sada rastočiti sa ovim amandmanima. Hvala. Okay, thank you. Thank you, Mr. Milana. Hvala vam, gospodine Milana. Da, izvolite. Ne, htio sam reći kao prvo da smo radili od prošlog sastanka Eh, povjerenstva da pronađemo kompromisne rješenja, isto tako i da razjasnimo situaciju. i Ponavljam još jednom, ne radi se tu o tome da tražimo promjenu trenutnih pravila što se tiče raspodjele nadležnosti unutar Europske unije i zbog toga sam naravno prihvatio amandmane kolege Van Resa na koje smo jasno posjetili. Rekli smo da tu podržavamo stajalište Europske komisije. Ono što mi želimo s druge strane je to da se konačno odgovori na očekivanja građana koji traže da se završi sa ovim e, poreznim divljim zapadom, divljim zapadom koji postoji danas u Europskoj uniji. Ne možemo prihvatiti da kada ste Amazon da određujete pravila e, i da sami određivate svoje, svoje oporezivanje. Mislim da tu postoje granice javno mjene bismo mogli staviti na stranu. Mi to znamo raditi kada smo izabrani predstavnici, ali ipak treba shvatiti i što nam poručuju europski građani e, i što su nam poručili na izborima. I prije svega danas moramo moći biti e, sposobni prikupiti e, novac u naše državne riznice kako bismo financirali javne usluge i lokalne regionalne tijela samouprave. Dakle, to nije ništa revolucionarno. Mislim da je to samo pokušaj da se malo uvede red u sve to i da svi doprinose u pravednom omjeru e, ako stvaraju profit na području Europske unije. Okay, thank you. Hvala. Sad možemo krenuti sa glasanjem. Krenemo sa prvim amandmanom. Dakle, amandman prvi i petnesti imaju isti cilj, isti sadržaj, pa ćemo imati zajedničko glasanje prvo od ta dva amandmana. Krenimo s time. Tko je za amandmane jedan i petnaest. Tko je protiv? Moramo elektronično glasovati. Those in favor vote uh, yes and no again. Tko je za? Pritisnite da. Tko je protiv? Pritisnite ne. Okay, we close the U redu, zatvaramo glasanje, većina je protiv i stoga odbijamo amandmane. Then, uh, Zatim izvjestiteljev amandman 2R, ako se taj amandman usvoji, onda se ne razmatra amandmani 2 i 3. Tko je za izvjestiteljev amandman? Hvala vam, tko je protiv? Elektroničko glasanje do we have the... Yeah. Okay, we close the vote. Zatvaramo glasovanje. Većina je za usvojeno. 3, pa i 3 se ne razmatraju. Broj 4, izvjestitelj je za, tko je za? Protiv? Glasujemo elektronički. Okay, we can close the Zatvaramo. Go ahead. Izvolite. Ovaj stroj je jako spor. Dobro, onda ćemo ponovno glasovati. Dakle, ponovno glasujemo za amandman četiri, da ili ne. Doesn't ne radi. Ovdje piše sending, dakle šalje, ništa se ne događa. Coming in. Sada radi. Evo, pristižu glasovi. Jesu li si glasovali? Zatvaramo glasovanje. Yes. The majority is in... Većina je za. So that has been approved. Usvojeno. Amendment number. Amendment 5. Tko je za? Hmm? Let's... We open the vote. Otvaramo glasovanje. Ah, i thought that we need. Okay, let's vote. Uh, those in favor vote now. Dakle, tko je za? Pokažite rukom. Amendment number five. Amandman broj 5. Tko je za? Against. Protiv. Dobro, većina je protiv, odbija se. Uh, amendment number six. Amandman 6. Tko je za? protiv, provjerimo. have all now voted. Jesu li svi glasovali? Nisu. Onda ćemo još malo pričekati. Now it's okay. Everyone... Sada su svi glasovali. Zatvaramo glasovanje. Većina je protiv. Odbija se. Izvjestitelje vam amandman 7R. Ukoliko se usvoji, onda se 7, 8 i 9 ne razmatraju. Tko je za protiv. Većina je za. Usvaja se. 7, 8 i 9 se ne razmatraju. Amandman 10. Tko je za? Hvala protiv. Većina je za. Usvaja se. Amandman 11. Koliko se usvoji? 12 se ne razmatra. Tko je za? protiv, većina je protiv, dakle odbija se. 12, tko je za? Hvala, protiv. Većina je za, usvaja se. Amaman 13, tko je za? Protiv. Većina je protiv, odbija se. Amaman 14, tko je za? Protiv. Većina je protiv, odbija se. 15 smo već glasovali, prelazimo na broj 16, tko je za? Hvala, protiv. Elektronska provjera. Yes or no. All have voted now. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Ne. Još uvijek glasujemo. Can we now close? Sada zatvaramo. Mala većina je protiv, dakle odbija se. Konačno glasanje o cijelom mišljenju. Tko je za? protiv. Većina je za, suzdržani, nekoliko glasova, dakle većina je za, mišljenje je usvojeno, čestitamo. We'll move on, yeah. Let's take Idemo dalje na sljedeće mišljenje. Izvjestiteljica Jeanette Balieu, lokalizirani pristup industrijskoj politici. E, pozivam je da nam se ovdje pridruži. Kada stigne potpredsjednik e, Jirki Katajnen, načas ćemo prekinuti raspravu, odnosno glasanje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 Thank you, chairman. Hvala vam. Ja ću govoriti nizozemski. Vandaag eh, ligt voor het... Eh, Hvala vam. Danas je pred nama mišljenje o jednom eh, pristupu na osnovu teritorija kada govorimo o industrijskoj politici. Regionalni pristup e, se može ostvariti samo uz stvaranje klastera i poboljšanjem ekosustava, inovacije i međunarodne suradnje sve više regija u kojima nalazimo snažnu industriju putem ciljanih lokalnih politika trebaju biti dovedene u situaciju da lakše surađuju sa drugim regijama. Samo tako možemo osnažiti industriju, možemo doprinijeti stvaranju snažnog gospodarstva i stvaranju radnih mjesta. Na taj način možemo biti spremni na digitalnu i ekološku tranziciju industrijske regije utječu na sve regije u njihovoj okolini. Što su one jače, to više koristi imaju i susjedne regije. Važno je naznačiti E, njihovu ulogu projektima kao što je Interreg. Propisi trebaju omogućiti što bolju regionalnu suradnju kako bi inovacije i specijalizacije mogle biti bolje međusobno dogovorene i kako bi osobe kako, kako bi naši građani mogli učiti jedni od drugih. Right, uh, thank you for the Hvala vam na uvodnim riječima. E, žele li nam se obratiti članovi? Ne. Onda prelazimo na glasanje. Počinjemo sa amandmanom broj 1. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv? Tko Usvaja se. Izvjestitelj vam amandman 2R. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. Dva se ne razmatra. Amaman tri. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv. Usvaja se broj četiri. Izvolite. gospodin Bor. Jedan mali zahtjev. Možemo li ovdje glasati o posebnom stavku iz ovog amandmana? Um, Izvijezite se slaže. Dakle, to će biti izdvojena točka. Dakle, to je sad jedna dodatna točka nakon točke 2. Glasimo o tome tko je za. Thank you against. Protiv. Usvaja se. Skup amandmana 5, 6 i 7. Tko je za? Protiv? Jedan, dakle usvaja se. Broj 8. Izvjestitelj voorzitter het wijzigingsvoorstel dat voorligt is wel heel specialistisch. Amandman u kojem je riječ je eh, jako specifičan, bavi se jednim područjem. Riječ je o trgovinskim preprekama koje dovode do rasta troškova a ovo se tiče ukupno, dakle, gledano industrijske politike. Zato smatram da bi ovaj stavak trebao pronaći svoje mjesto u drugoj vrsti dokumenta, zato sam protiv njega. Uh, there. Izvolite. Sí, gracias, Hvala vam. Amandman je poseban, ali u skladu sa našim ciljevima, to je da, da, da industrija e, ima, da industriju nalazimo u 20% BDP-a, dakle to je dio našeg dugoročne industrijske politike. Imamo sada višak e, izvoza i slično i trebamo povesti računa o ciljevima u razdoblju između 2021. i 2030. Imamo situaciju da se industrija čelika izmješta u druge dijelove svijeta. i Nije moguće da oni tamo proizvode manje CO2 po toni čelika. Nameće se pitanje što će biti sa emisijama CO2. Nažalost, dolazi do, do njihovog rasta. Tražimo dakle da se jednaki propisi primjenjuju i na onaj čelik koji uvozimo dakle iz inozemstva. zbog toga je za nas e, ovaj amandman e, jako važan. Hvala vam. Sada ćemo glasovati o tome. Dakle, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Protiv. Većina uopće nije glasala. Vi ste dva put pitali istu stvar, dakle ispričavam se. Tko je za ovaj amandman? Protiv? Većina je za, dakle usvojeno. Amandman 9. Izvjestitelj je za. Tko je za? protiv. Većina je za. Amandman 10. Izvjestitelj je za. Tko je za? Hvala. Protiv. Nekoliko glasova. Većina je za. Dakle, usvaja se. Broj 11. Izvjestitelj je za. Tko je za? Hvala. Protiv. Većina je za. Usvaja se amandman izvjestitelja 12 jer ukoliko se on usvoji 12 i 13 se ne razmatraju tko je za protiv nitko usvaja se 12 13 se ne razmatraju skup amandmana 14, 15 16 i 17 tko je za protiv Nitko. Usvaja se. je amandman 18R. Er, ukoliko... Dakle, tko je za? Hvala. Protiv? Nitko. Usvaja se. 18 se ne razmatra. Skupa amandmana. 19 do 28. Tko je za? Protiv? I Usvojeno. 29R. Koliko se usvoji 29 se ne razmatra. Tko je za ovaj amandman? Protiv. Većina je za. Usvaja se. Izvjestitelje amandman 29R. Prelazimo na 30. Izvjestitelj je protiv. Izvolite. Eh, eh, Hvala vam. Htio bih naglasiti da je ovo jedno općenito mišljenje o industrijskoj eh, politici. Plan energetske i klimatske tranzicije se nalazi u ovom mišljenju. Ali sada to proširiti na ruralni sektor, na druge industrijske grane, smatram da nije u redu i zato sam protiv. Hvala, glasujemo. Dakle, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Hvala, protiv. Većina je za, usvaja se. Skup amandmana 31 do 34. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. Amandman izvjestitelja 35R. Er. Tko je za? Protiv? skup amandmana. Mnogo vas uopće nije glasovalo, ispričavam se. Elektroničko glasovanje. Can Dobro, onda šaljete dalje, niste još gotovi. Možemo sad zaključiti glasanje? Možemo. Dobro. Većina je za. Prema tome to je usvojeno. Onda imamo broj 36. Izvjestitelj je za, prema onaj ko je za ne glasa sada. Hvala. Tko je protiv? Nitko. Znači to je usvojeno. A zatim glasamo o cijelom mišljenju ovako kako je nadopunjeno i izmijenjeno. Oni koji su za sada glasaju. Protiv? Ko, je suzdržan? Nema Znači jednoglasno usvojeno. Hvala lijepo izvjestitelju i hvala madam Tajer. Uh, A sljedeća je na redu točka usvajanje rezolucije. Dakle, riječ je nacrt rezolucije o prijedlozima Europskog odbora regija za novi zakonodavni mandat Europske unije. Mi ćemo otvoriti ovu raspravu, ali već sam rekao, mi možemo i prekinuti E, tu raspravu kada nam dođe povjerenika Tajnan, a onda ćemo nastaviti kasnije. Prema tome krenimo s raspravom. Gospodin Reiser prvi. Uh, Gospodin Kaiser. Peter Kaiser. Peter Kaiser. Molim, izvolite. Hvala, ali ja sam se htio javiti za riječ u raspravi sa povjerenikom, a ne sad. Onda Andros Karjanis, izvolite. Čini se da... Želite li? Hvala. Dakle, čitajući ovaj prijedlog Evropskog eh, odbora regija za novi zakonodavni eh, mandat Evropske unije. Pročitao sam reference za Erasmus program i ono što je potrebno i važno za lokalne i regionalne razine. Mislim da je to jako potrebno. Jer mi kao predstavnici lokalne i regionalne razine <laughs> moramo uvijek znati i shvatiti napokon da ne znamo sve što je potrebno kako bismo javnost informirali o koristima sudjelovanja u Erasmus programima, projektima i u samoj Europskoj uniji. A vidite, i uopće ne znaju, većina ljudi ne zna uopće ni šta zna, šta radi naš odbor regija. Primjerice, mi imamo dijalog sa evropskim građanima i to je jedan projekt na kojem mi radimo već jako dugo i koji dobro funkcionira. Međutim, ljudi o tome ništa ne znaju. Prema tome, e, dozvolite da ponovim, mislim da bi i mi kao predstavnici lokalne i regionalne razine vlasti trebali kontinuirano seminare za daljnje usavršavanje i edukaciju kako bi ljudima približili sve ono što je Europa i što činimo na svim razinama institucijama, pa i mi u odboru regija. Hvala lijepo, a sada gospodin Ropa. Hvala e, da iznesem svoju poziciju o nacrtu rezolucije o o prijedlozima za novi zakonodavni mandat EU. Dakle, govorim u ime kluba ECR. Dakle, to je, iznose se prijedlozi u ime naših političkih obitelji koje govori o fiskalnoj decentralizaciji, jačanju teritorijalne kohezije, potrebi za procjenama učinaka eh, europskih zakona po mala i srednja poduzeća, kao i potrebi da se napravi teritorijalni eh, uravnotežen među svim dosijejima i svim. Mi se s tim slažemo, ali postoje dva amandmana koje nam možemo prihvatiti, a to je jedan koji poziva na uvođenje kvalificirane većine kao glasanje u vijeću, kao i e, to je sedmi i sedamnesti amandman koji govori o socijalnoj poreznoj politici. Mislimo da to ne možemo prihvatiti. Jer mi si mislimo da je socijalna i porezna politika direktno u suverenosti svake nacionalne zemlje i mislim da ne možemo to prihvatiti. Osim i ne možemo prihvatiti da se kvalificiranom većinom onda u vijeću odlučuje upravo o socijalnim ili poreznim pitanjima pitanjima svake zemlje bi taj način male zemlje bile potpuno nadglasane i na taj način bi bila još veća nejednakost između velikih i malih, a mali ne bi uopće imali ikakvu mogućnost da odlučuje o svojoj gospodarskoj i financijskoj budućnosti. Nadalje, da vam kažem kratko, ECR će i dalje zadržavati svoju poziciju u Europskom parlamentu i želimo i dalje biti konstruktivni, ozbiljni partneri i surađivati u ostvarenju svih europskog projekta mi ćemo svim zemljama, mi smo u imamo predstavnike iz petnaest zemalja članica jedna od važnih stvari je za nas da su izbori pokazali kako ekstremisti nisu imali velike rezultate niti imali smo jačnu, jasnu većinu desnog centra i gotovo ništa nije izabrano na ovim izborima iz krajnje desnice. U mojoj zemlji Slovačkoj mi smo imali dvije ekstremističke stranke koje su dali nekakve pa, svoje kandidate iz u parlament. Inače, prvi kandidat e, naš, iz naše stranke je Jan Zahradil za špicn kandidata. Njemu naravno držimo fige, nadamo se da će uspjeti, a to on je inače prvi kandidat iz jedne istočne europske zemlje. Hvala gospodin Van Drast. Hvala lijepo. Ja bih nešto vrlo općenito dodao. Nama je jako drago da je danas ovako dobro glasanje protiče i da je bila i da je atmosfera tako dobra. Jer vidite, mi se sjećamo kakva je još bila atmosfera nakon Brexita i kakva je bila atmosfera, koliko je vladalo panike i straha od nove katastrofe. Međutim, ipak smo preživjeli. A sada, vidite, sada nakon ovih izbora se pokazalo da sve ono na čega smo se najviše brinuli nije došlo, nije se realiziralo. I sada smo jako dobro, mislim da smo mi svoja mišljenja dobro sastavili i dobro krenuli s poslom. Naše stručne komisije su dobro odradile svoj posao i nadam se da ćemo i dalje tako dobro raditi jer samo ćemo tako našim građanima i biračima moći pokazati kako se Europa za njih brine i kako bi se oni trebaju dalje biti upućeni i brinuti se zato što mi ovdje radimo na europskoj razini za njihovu dobrobit. Hvala lijepo na ovim javljanjima, sada pređimo na glasanje o ovom nacrtu rezolucije. Amandman broj 1. Glasamo, oni koji su za, nek dignu ruku. Glasaj sad. Hvala. Dakle, to je usvojeno. Zatim imamo usmeni kompromis koji kombinira amandmane 2 i 4 koliko vidimo, to vidimo tamo na ekranu. jeli li su sad svi to pročitali? Možemo li o tom glasati? Tko je za neka sad glasa? Hvala. Ko je protiv? Nitko. Znači to je usvojeno. Znači da treći amandman otpada. Prelazimo na peti amandman. Ko je za? Neka sada glasa. Hvala. Tko je protiv? Nitko. Usvojeno. Usmeni kompromis koji modificira amandman šesti to je ponovno na ekranu. Dobro, onda glasamo o tome. Tko je za usmeni kompromis glasa sad? Tko je protiv? Mm, možda nekoliko glasova, ali uvjerljiva većina je za, prema tome i to je usvojeno. Zatim šest, na taj način šesti amandman otpada. Sedmi. To je u skladu sa mišljenjem Rajona kome smo sad malo prije glasili. Tko je za neka glasa? A tko je protiv sad glasa? Morat ćemo ovo elektronički kontrolirati, elektronsko glasanje. Možemo li zatvoriti, zaključiti glasanje? Dakle, završeno glasanje. Hvala. Većina je za, prema tome i to je usvojeno. Amandman osmi. Tko je za? Neka glasa. Gospodine Bjanko. Presidente, eh, stiamo in, in una fase in cui... Nalazimo se u fazi snažne urbanizacije u Europi. Dvije trećine stanovnika će kroz nekoliko godina živjeti u velikim urbanim centrima. Amandman koji sam predložio promišlja strategije za male zajednice. Kao odbor regija smo nedavno usvojili jedno mišljenje koje je dodijelilo e, više sredstava kohezijske politike malim općinama. I sada bih e, želio vidjeti jednaku pažnju usmjerenu ka malim općinama. One se u potpunosti razlikuju od velikih urbanih e, centara. Doista je neobično sada donijeti sasvim suprotno mišljenje vezano uz ovu sasvim jasnu problematiku. Zamolio bih sve kolege iz e, skupine da povedu više računa o malim zajednicama. Okay, let's that those... Dobro, onda tko je za amandman neka sada glasa? Hvala. Tko je protiv? Većina je protiv, prema tome odbija se amandman. Idemo na deveti amandman. Tko je za? Neka sad glasa. Hvala. Tko je protiv? Većina je za i to je usvojeno. Deseti. Tko je za? Sad glasa. Hvala. Tko je protiv? Nekoliko glasova, ali usvoja se. Jedanesti za. Tko je za? Protiv nekoliko glasova, ali većina je za usvojena. Broj 12, ko je za? Protiv? Većina je protiv, dakle odbija se. 13. tko je za? Tko je protiv? Idemo e, vidjeti tko je za, nek sad glasa. Tko je protiv? Morat ćemo elektroničkim putem stvar provjeriti. Tko je za, tko je protiv, dajte glasite. Nakon ovog glasanja ćemo prestati na neko vrijeme i voditi našu raspravu sa potpredsjednikom komisije Katajnenom. U redu, hvala vam, a sada vidimo većina je bila protiv ovog, znači odbija se. Prema tome od amantmana 14. nastavljamo nakon rasprave sa povjerenikom e, Katajnenom. Uh, Dame i gospodo, imamo veliku čast, ali i užitak za mene osobno jer vidite da pozdravimo ovdje potpredsjednika komisije i povjerenika Jurkija Katanjana kojeg jako dobro poznam jer on, s njim sam kod kuće u našem espo odakle dolazimo puno surađiva i dobrodošli na ovu raspravu. Ova rasprava se vodi o doprinosu lokalnih regionalnih vlasti provođenju i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Mislimo da je ova rasprava došla u pravom trenutku jer e, upravo ovaj prelazni period e, određuje ovu ključnu fazu u određivanju budućih akcija Europske unije na ostvarenje tih ciljeva. A moj kolega Arnoldas Abramović je napravio mišljenje, ne sastavio mišljenje o kojem ćemo raspravljati i o njemu glasati nakon ove rasprave koju ćemo održati sa gospodinom e, Katajnenom. S obzirom da 65% ljudi mi da uđemo malo rasprave, mi znamo da imamo 175 zapravo e, ciljnih vrijednosti naših e, ciljeva održivih vrijednosti, a 65%, ljudi, e, do njih se ne može uopće doći bez e, angažiranja ovih lokalnih i regionalnih vlasti. Prema tome kako mislimo to ostvariti bez našeg, bez našeg sudjelovanja. I stoga mislim da bi lokalna tijela vlasti kao i regionalna trebala biti u središtu pažnje Europske komisije kad gleda kako će provesti i ostvariti te ciljeve i ciljne vrijednosti održivog razvoja. A ne znam da li ste vidjeli našu brošuru koju smo objavili, evo mogu vam i svečano uručiti o ovoj temi, jer kao što smo danas upravo čuli od finskog premijera idućih šest mjeseci njih tijekom naš finskog predsjedanja će upravo klimatske promjene i ciljevi održivog razvoja biti prioritet finskog predsjedanja. A ja u tom kontekstu moram ponovno naglasiti da su mnoge naših općine i mnoge regije prije samo nekoliko dana smo dobili dakle i e, tu vijest da je i Helsinki, regija postala, Južno-Finska regija postala prva regija u Europi po svojim inovacijama, a inače smo kao zemlja drugi iza naših zapadnih susjeda Švečana po inovacijama. Dakle, kao što vidite, naš zajednički grad Espoa je tu pionir, prethodnik upravo u implementaciji ciljeva održivog razvoja. A kao što znate mi smo i dio onih e, programa 25 plus pred za vodeće gradove na području inovativnih tehnologija i ostvarenje održivih ciljeva. I u ESPO je održana konferencija upravo šampionima gradovima na pri o realizaciji tih održivih ciljeva održivog razvoja. I sad s obzirom na vrlo, vrlo zapravo malo vremena koliko naš potpredsjednika Tajnan ima vremena. Ja predlažem, jer mora otići najkasnije e, u 5.15, pa onda bismo mu dali riječ. I mi smo zapravo u dvije runde odlučili ovaj, primat onda vaše intervencije kako bi on mogao u dva cuga odgovoriti na vaše pitanja i komentare. Ali kao prvo gospodin potpredsjednik ima riječ za jedno uvodno izlaganje, onda kreće naša rasprava i pitanja. Izvolite. Dragi predsjedniče, dragi Marko, dame i gospodo, hvala vam vam puno što ste mi dali priliku da s vama raspravljam o održivom razvoju i ciljevima održivog razvoja. Moram priznati da sam tijekom ovog mandata da je tijekom ovog mandata komisija promijenila djelomično svoj način rada. I jedan od izmjena koju smo mi ovdje unijeli je bila da se e, unaprijedi ili da kažemo poveća suradnja sa gradovima i regijama. Jer smo shvatili da mnoge naše politike i ciljevi naših politika općenito ovise o tome koliko će biti aktivno implementirani i primijenjeni upravo na tim lokalnim regionalnim razinama i to onda ovisi o zapravo spremnosti na inovacije i spremnosti na takve često riskantne zahvate naših gradonačelnika lokalnih sredina. I stoga smo mi izgradili te posebne platforme za suradnju sa gradovima i regijama. Primjerice, kružno gospodarstvo je jedan od primjera gdje su gradovi oni koji predvode. I pitanje otpada, gospodarenja otpadom recimo je ujednačavanje prostupaka javne nabave u čitavom gospodarenju otpadom i sad su sve moguće inovativne tehnologije e, to su recimo gradovi apsolutno predvodnici u tom provođenju i ostvarenju tog cilja održivog razvoja. I u odboru regija kao i našim gradovima mislim da su naši glavni partneri za implementaciju naših politika, naših ciljeva i za generalno ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Bez njih ne bi ništa mogli tu ostvariti. Ali dozvolite još nekoliko riječi o politici E, općenito e, održivosti i ciljeva održivog razvoja jer to je dio našeg DNK u Europskoj uniji. Kad pogledate sve naše politike, pogledate naše ugovore, temeljne, osnivačke u Europskoj uniji, naše funkcioniranje i sve naše ostale pravne akte, vidite da je to dio našeg jezgre, naše srži. E, mi radimo tu zapravo na dva, u dva toka, na dva seta trašnica, da kažemo. Prvo je ono recimo sva područja našeg rada gdje uključujemo održivost, a drugo drugi, e, da kažemo, tijek našeg razvoja je izrada pravog e, paralelnih dokumenata. Sad prvo ovo sva područja. Mi smo dakle to uključili održivost u sve sektore, međusektorski i horizontalno kroz sve što radimo. I da vam dam samo nekoliko primjera recimo za sektorske politike, e, cirkularno gospodarstvo, kružno gospodarstvo koje je samo jedno od primjerica gdje imamo posebne uzorke lanaca proizvodnje i potrošnje u kojima se apsolutno uzima održivost u obzir u svakoj karici. Zatim e, strategija prema plastičnim masama i posebno recimo zabrana plastika za jednostruko korištenje kako bi se sačuvali prirodu od daljnjeg daljnjeg e, zagađenja. Zatim novog biogospodarstva i strategija za biogospodarstvo i jačanje obnovljivih izvora energije. Zatim održivo financiranje za koje vjerujem da su sve inicijative recimo za održivo financiranje možda i najvažnije koje će promijeniti cijeli svijet. Zatim investicijski plan za Europu kao zadnji e, primjer koji de facto predviđa buduće investicije u kružno gospodarstvo, u digitalizaciju, u razvoj malih i srednjih poduzetnika, pogotovo onih koji su inovativni i tako dalje. Zatim, taj naš dokument na kojem radimo o održivoj Europi do 2020 tu mi predviđamo kakva je budućnost za Europsku uniju. Mi smo u siječnju objavili ove godine taj dokument zajedno sa potpredsjednikom komisije Franca Timmermansom i taj bijeli, da kažemo bijela knjiga je jedan dio naše rasprave o budućnosti Europe i odnosi se na naše prioritete politika nakon 2019. A sadrži različite scenarije o tome kako bi se moglo razvijati i u kom smjeru naše zapravo ideje idu i naša rasprava. I tu puno hvala i vašim i vama svima i izvjestitelju su Abramoviću na svim mišljenjima koje su i svim vašim idejama koje ste nam dostavili. I na temelju upravo vašeg inputa je puno toga i napravljeno. Jer to je ono što smo mi željeli postići, što je komisija željela postići. Da unaprijedi, ojača raspravu sa svim lokalnim i regionalnim čimbenicima i da zajednički vidimo kako ćemo oblikovati našu politiku za sljedeće razdoblje. Stoga puno hvala na vašim naporima, na vašem trudu da sudjelujete u tome i svemu što ste učinili za taj važan dosje. Na kraju, moja glavna točka to je lokalizacija, odnosno veće involviranje regionalnih i lokalnih tijela vlasti u ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Mislimo dakle da e, uključujući privatni sektor i civilno društvo, teoriju, akademske krugove kao i građane, široku javnost treba uključiti u tu politiku ostvarenja SDG-ova. Jer mislimo da je to jedini ključ, jedina mogućnost da se dođe do održivog razvoja. Javne vlasti na regionalne i lokalne vlasti su ključne poziciji da jer primjene sve politike i unaprijede ostvarenje tih ciljeva održivog razvoja jer bez njih ne ide. I ovaj odbor je već e, vidio da je 65% od 169 e, različitih e, ciljnih vrijednosti ciljeva održivog razvoja mogu biti jedino preko lokalne razine ostvareni. I vi ste dakle pozvani da to učinite stvarnošću i to je dakle vrlo je bitna ova participatorna i socijalna dimenzija u svemu tome kod implementacije SDG-ova. I stoga, a i odajući priznanje našem predsjedniku, želio bih ponoviti ono što je on već rekao. Regija Osima u Južnoj Finskoj je izabrana kao najinovativnija regija od svih u Europskoj uniji, a čak i u globalnoj konkurenciji. A zašto ja to sad spominjem? Ne samo zato što sam finac i kolega vašeg predsjednika, nego zato što inovacije potiču, dolazi s terena, s baze, iz regije, iz lokalne zajednice od čovjeka, od ljudi konkretno. Stoga je jako dobro da se onda i regije imaju jednu konkurenciju razviju međusobno da vide koja će biti najinovativnija. Jer bez tog natjecanja, bez tog elementa natjecanja e, i konkurencije, dakle među njima teško da će se ostvariti ili pomicati na naprijed inovativnost i, i održivi razvoj. Ali E, sad Finska ne samo zato što preuzima predsjedanje nego e, je Finska generalno e, se smatra zemljom koja je onaj zeleni kapital Europe i koja tome strijemi. Vidite, Finska je očistila vodu, pročistila vodu svih svojih jezera, a njih znate koliko je, nebrojno puno. Znači vi hodate oko jezera i možete svaku tu, svu tu vodu pit, toliko je pročišćena. Ali mi to sve onda i to pročišćavanje koristimo kao resurs za druge stvari. Ali vidite, sve je to počelo na lokalnoj razini i bez njihovih napora ne bi bilo nikakvih inovacija, ne bi bilo nikakvih ni gospodarskih, ni inače drugih uspjeha i ne bi bilo održivog modela kojeg Finska daje kao zelena zapravo regija i zeleno srce Europe i predvodnica u tome. I hvala vam puno na pozornosti. Hvala vama. I to je jako lijepo onom zadnjem dijelu govora što ste rekli šta znači lokalizacija taj naziv lokalizacija i u kojoj mjeri mi možemo nešto pridonijeti na lokalnoj razini a sada idemo u ime političkih klubova, počinju počani. Izvolite, gospodine Abramoviću, vi ste prvi, podsjećam vas na vrijeme. E, moramo biti disciplinirani jer želimo dobiti povratnu reakciju od e, komisije. Hvala vam, gospodine Markola, potpredsjedniče Kajtajnen u ime e, političkog kluba EPP-a. Hvala vam što ste došli ovdje i dali ovu izjavu. Kao što ste već spomenuli, ja sam izvjestitelj o ciljevima određenog razvoja i također mi je času mogu sudjelovati i E, na platformi o cijelima državnog razvoja sa višestrukim dionicima gdje pokušavamo pronaći bolju komunikaciju. Postoji mnogo izazova za e, regije i za gradove za što oni trebaju podršku kako bi predvodjeli što se tiče državog razvoja. I danas e, moramo razgovarati o tim izazovima. Kao prvo, htio bih spomenuti da je od ključnog značaja da postoje određeni temovi s kojima, temelji s kojima ćemo olakšati provođenje ciljeva održivog razvoja određenim članicama članicama, su tako i na razini lokalnih i regionalnih tijela samouprave. U tom kontekstu komisija mora ponuditi, e, kao što stoji u scenariju broj 1, mi e, se snažno zalažemo za scenarij broj 1, e, sveobuhvatnu strategiju sa jasnim ciljevima, vremenskim rokovima i onime što želimo postići do 2040 godine. E, to bi nosilo sa sobom prednost da idemo dalje od samo tih političkih ciklusa i da na simultan način raspravljamo o svim temama. Strategija za održivu Europu do 2040 godine treba naslijediti trenutnu strategiju do 2020. godine sa pristupom isto budućim VFO-ima. Isto tako je već spomenuto da je e, važno koriste pristup od prema gore i aktivno u to uključiti i subnacionalne dionike kako bismo postigli svih 169 ciljnih vrijednosti e, ciljeva održivog razvoja. Kao teče, provedba ove strategije zahtjeva će e, značajno ulaganje. To možemo postići na razne načine. Kohezijska politika je najvažniji instrument za ulaganje Europske unije, za gradove i regije kako bi se poticalo e, ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Drugi horizontalni alati se također mogu to uključiti u sve politike kao ciljeve održivog razvoja. Takav instrument već postoji, primjerice instrument europskog semestra te smjernice za bolje provođene propisa. I e, stoga bih vam htio dati jedan primjer iz e, moje općine. Ja dolazim iz e, jedne male općine u Litvi, ali zajedno sa drugim litavskim općinama mi smo proveli sveobuhvatni program za inovaciju svih zgrada koji su iz razdoblja Sovjetskog saveza, da se postigne energetska učinkovitost i da se isto tako uštedi novac e, za siromašnim ljudima, zato što u najvećem dijelu baš upravo siromašni ljudi žive u tim e, zgradama i to pomaže i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. E, vidjeli smo dobar primjer i kod općina na Espo gdje smo imali cilj da, e, koji je ostvaren pet godina prije roka. Imali smo i mnogo više takvih primjera sa razine regija i gradova. Da postavim jedno pitanje vama. Koje je vaše mišljenje? Kako mislite e, postupiti sada nakon objave novog strateškog programa za sljedeći mandat komisije? To nam je vrlo važno. Vratimo se sada u fazu provedbe tih strategija i uzmemo u obzir neke druge elemente koji mogu doprinijeti uspješnom zaključivanju. Kao što je prije već spomenuto, važno je nastaviti s našim radom što se tiče različitih platforma koje ima Europska komisija. Možda će format biti drugačiji, ali sve u svemu. Ja smatram da bismo trebali imati oblik suradnje između Europske komisije i drugih partnera, a ta platforma za eh, različite oblike dionika je vrlo važna za to zato više razinsko upravljanje. Hvala. Sljedeći je politički klub PES, tu eh, Peter Kurc ima riječ. Izvolite, imate tri minute. Gospodine predsjedavajući, poštovane dame i gospodo, za politički klub PES ću reći nekoliko riječi iz kuta gledišta grada koji ima određeno iskustvo kada se radi o eh, provedbi novog modela upravljanja u okviru ciljeva održog razvoja. E, pet e, komentara. Kao prvo, što se tiče e, dokumenta o promišljanju Europske komisije, mislim da je vrlo jasno da nam samo scenario jedan može omogućiti održivu budućnost i da tu imamo i određene smjernice zato što se tu radi o dosljednjoj e, strategiji, ne radi se samo o zbroju različitih tektoralnih e, e, politika gdje kažemo da dakle, trebamo napraviti nešto za okoliš, nešto za gospodarstvo i obrnuto, nego se tu radi doista o tome da imamo jednu dobro definiranu dosljednu politiku, a to je moguće postići samo ako na sve to gledamo kao na jednu cjelokupnu strategiju. To je isto tako moja druga točka, ne radi se o jednoj e, strategiji koja će e, postići održivu Europsku uniju, nego cijela isto tako strategija, cijela politika treba biti e, održiva i tako se orijentirati. Ova dimenzija o kojoj se radi tiče se zapravo transformacije našeg gospodarskog modela, našeg modela života ka održivosti. Imamo 200 godina već iskustva sa dinamičnom, sa dinamičnim gospodarskim rastom, ali isto tako i sa jednom politikom koja nije održiva, što znači da, nam, da je potrebno tu pronaći novi oblik održive politike i provesti uz tako tu politiku, a ne samo se osloniti na razvoj tehnologije i na razvoj na tržištu, što znači da nam je za to potrebna određena inovacija za koju ne znamo zapravo još kako ćemo ju svladati. Mislim da moramo imati uvijek na umu e, koliko su veliki izazovi i zbog toga i nismo još pristigli tamo gdje bismo htjeli htjeli, zbog toga su ti izazovi tako veliki, a vrijeme izmiče. Do 2040. godine moramo uspjeti e, napraviti taj preokret. E, četvrti komentar, e, to se tiče i klimatske politike, ali klimatska politika nije jedini sastavni element održive politike. I ako nemamo sveobuhvatno održivu politiku, onda ćemo možda politički doživjeti i neuspjeh. Dakle, ako ne uzmemo u obzir tu E, političku dimenziju, onda nećemo na kraju krajeva dobiti niti podršku za klimatsku politiku. E, pet ti komentari tiče se višerazinskog upravljanja i izvješćivanja. E, tu kao pozitivan primjer mogu navesti E, europsku agendu za gradove koja bi nam trebala biti e, smjernica za e, suradnju koju bismo trebali imati i zahvaljujem na tome da dakle Europska komisija doista i općine i druga lokalna tijela više u to uključuje nego u prošlosti. Zaključit ću sa jednim pozivom. 2020. godine, sljedeće godine imat ćemo Europsku konferenciju održivih gradova i općina u mom gradu, u Mannheimu to je Europska konvencija gdje će se upravo o tom pitanju kako ćemo organizirati transformaciju svi skupa i kako ćemo organizirati višerazinsko upravljanje. Svi ste srdečno pozvani. U redu, hvala. Sljedeći govornik dolazi iz političkog kluba ALDE, to jest iz Prema pa nova kluba Renew Alde, tu je gospodin Ferry, govornik, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam eh, gospodine potpredsjedniče što ste ovdje. Što se tiče ove rasprave o eh, lokalizaciji ciljeva održivog razvoja, mogu reći da je to vrlo važno za nas. Lokalne i regionalne tijela samouprave su ona koja provode te planove, koji moderniziraju, koji će modernizirati infrastrukturu, koji rade i koji će raditi u izravnom eh, odnosu sa našim građanima i građankama kako, će, kako bi se proveli ciljevi održivog razvoj kako bi se uklonili negativne posljedice klimatske promjene. E, to je nešto što stavlja pod pritisak u smislu kapaciteta pružanja javnih usluga. U potpunosti se slažem sa mišljenjem e, kolege koje nam je predstavljeno danas, prije svega što se e, važnosti da se odabere scenarij broj 1 između onih scenarija koje je predstavila Europska komisija. Samo to uzima u obzir sve razine upravljanja i Eh, olakšava provedbu ciljeva. Prije svega naglašavam mjeru koju moramo napraviti kako bismo u potpunosti internalizirali taj koncept eh, jednog gospodarstva sa nultom stopom eh, emisija. E, to treba biti ključan element naše industrijske strategije i zbog toga se slažem i sa mišljenjem Jeanette Balju gdje je isto tako kružno gospodarstvo bilo u samoj srži e, tog mišljenja vezano uz e, lokalizirani pristup industrijskoj politici Europske unije. Kružno gospodarstvo je izuzetna prilika za regije i gradove Europske unije, se tu koriste lokalni resursi i s time se ojačava lokalno gospodarstvo. Stvaraju se lokalne radna mjesta koje se ne mogu izmjestiti van Europske unije. Što se tiče te teme zapošljavanja, tu ćemo imati nove prilike i nove izazove. Moramo promisliti o našem načinu kako inoviramo, kako stvaramo nove proizvode i usluge. Moramo promisliti o tome koje će vještine biti u budućnosti potrebne. Stoga moramo olakšati pristup obrazovanju i osposobljavanju i to e, na životnoj razini. Ne smijemo zaboraviti niti informacijske tehnologije, e, one su ključne jer mijenjaju način na koji međusobno komuniciramo, proizvodimo, e, trošimo proizvode. E, to će biti potrebno i za naša kružna kružno, za kružno gospodarstvo, to moramo napraviti na lokalnoj e, razini. Lokalizacija ciljeva državnog razvoja tražit će da na tome svi rade e, bliže, dakle sveučilišta, škole, e, poduzeća, lokalne i regionalne tijela samouprave. Moramo koristiti novac Europske unije, ali ne za ono što ne služi lokalizaciji ciljeva državog razvoja i provedbi ciljeva. Sada smo e, kao strategiju za razvoj usvojili te ciljeve, moramo e, biti vrlo pažljivi kada se radi e, provedbi te strategije. Hvala vam. Hvala iz Europskog saveza govorit će gospođa Borel Porta. Izvolite, imate dvije minute. Hvala vam kao e, članica Europskom savezu e, zahvaljujem na ovoj mm, prilici gdje odbor regija spadamo sa Europskom komisijom i želim vam e, izneti primjer Katalonije što se tiče provedbe ciljeva održivog razvoja. Mi smo se jako obvezali od samog početka za program do 2060 godine kroz međunarodnu arenu, ali isto tako i kroz različite platforme. Aktivno su sudjelovali i u određivanju ciljeva održivog razvoja i mi smo se podijelili za to da ćemo u to uključiti sve dionike što su isto tako ključno načelo SDG-ova. E, sva najvažnija tijela su u to uključena od samog početka, e, prije svega e, Vijeće za održiv razvoj Katalonije koje je napisalo jedno izvješće pod nazivom program do 2030. godine primjer Katalonije. Vlada je prije dvije godine krenula sa planom da provede ciljeve državnog razvoja i u to je uključila sve sva ministarstva Katalonije. E, ovog srpnja ćemo usvojiti taj program i imat ćemo e, više od 180 konkretnih e, aktivnosti i obveza koje ćemo godišnje ažurirati. Istodobno se parlament samo vezao na ciljeve državog razvoja sa e, jednom odlukom, sa odlukom koje je savjetodavno dijelo za razvoj obvezuje da će se svake dvije godine pojaviti pred parlamentom i objasniti razvoj po pitanju ciljeva održivog razvoja. A isto tako će i e, regionalni ministri redovito se obraćati parlamentu da kažu što se uspjelo ostvariti na katalonskoj razini. Na kraju katalonska vlada također e, e, radi i na jednom nacionalnom sporazumu gdje ćemo povezati privatne i javne dionike kako bi se e, putem odgovarajućih obveza postigli ciljevi održivog razvoja. Zahvaljujem odboru regija na tome što želi ojačati ulogu regija i lokalnih tijela vlasti i time ojačati ciljeve održivog razvoja. Hvala, a sada je cer, gospodin Ortil. E, mm, e, Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. U ovoj raspravi bismo prije svega trebali naglasiti da je program za 2040. godinu odgovor na izazove po pitanju globalizacije. Taj program ima univerzalno lice, e, plan je izuzetno ambiciozan, imamo tu gospodarske ciljeve, okolišne ciljeve, socijalne ciljeve koji su svi jako važni. Ciljevi održivog razvoja dijele se na 169 ciljnih vrijednosti, a 65% od njih e, se moraju ostvariti u suradnji sa lokalnim i regionalnim tijelima samouprave. Naravno da sada ovima ništa novo vam ne govorim, ali ipak trebamo spomenuti da se lokalne i regionalna tijela samouprave i njihova različita potijela moraju uključiti u provedbu tih ciljeva jer su ta tijela najbliža građanima. i analiza što se tiče toga koje ciljeve treba provesti mora se odvijeti na toj razini. E, program za 2014. godinu odgovara naravno i ciljevima e, kohezijske politike Europske unije jer prema ugovorima e, ona služi uklanjanju razlika između različitih dijelova Europe i treba poslužiti tome da regije koje zaostaju uspiju nadoknaditi taj zaostatak. U okviru kohezijske politike imamo sve veći uspjeh i to bi u budućnosti budućnosti trebalo biti tako. E, odbor Brundtland je već e, rekao da je održiv razvoj nešto s čime možemo dakle pokriti današnje potrebe, ali s čime isto tako trebamo imati na umu i potrebe budućih e, naraštaja, da dakle ne ugrozimo ostvarenje njihovih potreba. I zbog toga trebamo provesti konkretne projekte. Za kraj još jedna stvar. Vrlo važnu ulogu u ovom svemu igraju svi oni instrumenti koji imaju za cilj e, veću integraciju u Europskoj uniji. Dakle, i makroekonomske strategije su vrlo važne i njih trebamo nadalje jasniti. Hvala. Peter Kajzer, na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Za održivo su nam potrebni primjeri. U e, primjerice programi, programu vlade u Koruškoj se kaže da se sa resursima treba ponašati na taj način da naša djeca i naši unuci u budućnosti mogu e, ima, živjeti u e, zdravom okolišu. U Koruškoj ćemo u budućnosti uh, proračunske odluke donijeti prema tome koliko su te odluke u skladu sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinog naroda imamo i Friday for Future pokret, a svi mi, političari kao i industrija, kao i gospodarski sektor, kao i sve osobe općenito, svi mi moramo biti svjesni da moramo napraviti što više možemo kako ćemo spriječiti tu, tu pljačku naših resursa. Trebamo prijeći od sanjara ka e, onima koji djeluju što politički znači da e, trebamo imati održiv rast, a ne e, neograđen e, i neodređen rast i moramo na taj način govoriti na prethodno postojeći neoliberalizam. Traži se posebice djelovanje svih regija i grada u EU. I hvala izvijestiti izvjestiteljica Sirpa Hertel koja je izvjestiteljica drugo drugo mišljenje o kojem ćemo glasati na plenarnom zasjedanju u listopadu o ciljevima održivog razvoja. Izvolite. Dragi povinniče Katajnen, želim vam zahvaliti na tome što ste došli ovdje s nama raspraviti o provedbi ciljeva održivog razvoja. Ja dolazim iz EPP-a, ja sam izvjestiteljica za izvješće o klimi i energetici. Dakle, o onim aspektima ciljeva održavog razvoja koji se tiču klime i energetike vezano uz ciljeve do 2040 godine. Također sam članica gradskog vijeća ESPO. ESPO je sastavni dio e, platforme e, Citizen Leadership Imala sam i konkretno iskustvo ovdje u Briselu i u mom rodnom gradu Espo, te na temelju toga vam želim postaviti nekoliko pitanja povjereniče i e, iznijeti nekoliko komentara. Kao prvo treba nam jasna europska strategija za SDG-ove, a tu trebamo imati holistički pristup klimatskim promjenama u jednoj takvoj strategiji, isto tako e, i holistički pristup e, kao okolišu i bioraznolikosti. Kao drugo, Gradovi i regije su odgovorne za 65 posto e, provedbe ciljeva održivog razvoja, a mi isto tako bi samo trećinu e, javne potrošnje i dvije trećine javnog ulaganja. Jedini način kako možemo učinkovito provesti ciljeva održivog razvoja je taj da e, europske i nacionalne razine rade ruku pod ruku sa lokalnim i regionalnim razinama. Kao treće, moramo te globalne ciljeve pretočiti uh, u lokalne stvarnosti, što znači da moramo raditi na sveobuhvatnim lokalnim aktivnostima, da moramo koristiti pokazatelje pomoću kojih ćemo pratiti napredak. I četvrto, treba nam jača veza između borbe protiv klimatskih promjena i privatnog i javnog ulaganja i trebamo imati različite izvore ulaganja. Moramo raspravljati o tim izazovima, a kao zadnja ali ne i najmanje važno, 8. srpnja ćemo u SPU imati seminar o inovativnim lokalnim aktivnostima za postizanje ciljeva održivog razvoja. Želimo imati gradove koje su i regije koje su bile raznolike, koje su neutralne po temelju ugljika i pozivam vas na taj seminar 8. srpnja gdje možemo onda nastaviti sa ovom jako zanimljivom raspravom. Hvala. Hvala vam Sirpa. Sada dajem riječ potpredsjedniku komisije Irkiju Katajnenu. Izvolite. Hvala vam. Čuo sam dosta dobrih e, napomena mogu se složiti sa većinom ovdje izloženih e, ideja. Ja bih ovdje istaknuo pet točaka na koje bi se e, koncentrirao da sam evropski diktator. Prva stvar jest da svi moramo više ulagati u obrazovanje. Obrazovanje je najveći iz, najbolji način za postizanje jednakosti omogućuje razvoj pojedinstva, ali, pojedinca, ali i društva i to u ovom kontekstu velikih promjena, primjerice u, radno, u radu. Također može ohrabriti ljude na bolje izbore, dakle imali imaju veći izbor nego li bi nego li bi prije, nego li bi imali da nemaju dakle, bolje obrazovanja, to pozitivno utječe na ovaj ekološki aspekt. Drugo, podignulo bi financiranje iz europskog proračuna za istraživanje i razvoj. To također može pomoći istraživanju i razvoju u našim regijama, to bi omogućilo bolju regionalnu suradnju, bolje bi iskoristili novac koji je na raspolaganju. Zato je program Obzor Europa jako važan i nadam se da ćemo za njega dobiti i vašu potporu. Mi smo tu predložili dakle povećanje financiranja tog projekta. To su strateška pitanja za cijelu Europu. Treće, Nadam se da će se i buduća, budući sastav Europske komisije koncentrirati više na kružno gospodarstvo. Ja bih se zato zalagao. To je od izuzetno velike važnosti. Znate svoje tvrtke, vi ste i sami inovatori, potrebni su primjeri dobre prakse upravo od vas kako bi ste utjecali dakle na komisiju kako bi ona mogla utjecati na stanje stvari, dakle poboljšati zakonodavstvo vezano uz kružno gospodarstvo. Četvrto, ovo će možda postati najveća prijetnja Europi, a to je pogoršanje vladavine prava u državama članicama. Nažalost, danas se nalazimo u situaciji u kojoj pojedini politički vođe misle da je su liberalna demokracija i vladavina, prava zastarijeli koncepti. Međutim, to nije tako. Jednako nije sa održivošću. Govorimo o jednakosti ljudi, a to nije moguće bez dobro funkcionirajuće demokracije i vladavine prava. I ponovno potrebni su nam lideri, dakle vođe na lokalnoj razini koji će zaštititi ove temeljne vrijednosti. I na koncu, više bih ulagao u umjetnu inteligenciju, njezin razvoj. S tehnološkog aspekta je važno ulagati u umjetnu inteligenciju, ali to je važno iz pitanja, sa gledišta javnih usluga. Kada pogledate javne podatke kojima raspolažemo, onda možemo poboljšati njihovu kvalitetu i njihovu dostupnost, dostupnost javnih usluga. Također na taj način možemo povećati produktivnost javnih usluga. To je jedan aspekt. Drugi aspekt vezan uz umjetnu inteligenciju jest da se moramo osigurati da jednom kada ona postane disruptivna u nekim aspektima, da će to dovesti do nestajanja određenih radnih mjesta i da se u tom slučaju moramo pobrinuti o tim ljudima koji će ostati bez posla. Već danas postoje neka radna mjesta, dakle pozicije na kojima ljudi gube svoje radna mjesta zbog napretka tehnologije. Moramo također na to pripremiti svoje obrazovne sustave. Dakle, svi moramo dobro sagledati trenutne sustave, vidjeti služe li oni svrsi, hoće li služiti svrsi u eri umjetne inteligencije. Moramo osmisliti nova radna mjesta i nove vještine za ljude prije nego li oni izgube radna mjesta. Dame i gospodo, gospodine predsjednike, predsjedniče, hvala vam što ste mi dali priliku da vam se obratim i, osta, i nastavimo sa, s, s našom bliskom suradnjom i u budućnosti. Let me... Hvala vam. S obzirom na ovih pet točaka koje ste nam iznijeli, dali ste nam evo snažnu potporu našim mišljenjima, primjerice onome o obrazovanju, potom je tu izvješće o projektu obzor Europe, dakle vidjet ćemo kako će e, to proći. Potom je tu pitanje kružnog e, gospodarstva i ovdje ste to sigurno čuli više puta. Potom vladavina pravanju nalazimo u našim tekstovima. I na koncu digitalizacija. Ja sam e, bio izvjestitelj za digitalnu Europu Dakle, kolegica iz, Finske će se baviti tim pitanjem tijekom finskog predsjedanja i to na zahtjev finske vlade vezano uz ovu temu. Dakle, mnogo toga će se učiniti, te teme će se međusobno povezati i povezati sa ciljevima održivog razvoja. Hvala vam. Okay, and I'll keep on moving. Uh, actually I said so... Nastavljamo. Rekao sam da oni koji žele sudjelovati u raspravi o ovom pitanju mogu to napraviti sada ili u nastavku, dakle u razmatranju mišljenja kolege Abramivičiusa. Ove teme su povezane. Želi li se netko sada javiti za riječ ili prelazimo na iduća mišljenja? We have the opinion of Arnold Let's do that, that way. Dobro. Idemo na glasanje o rezoluciji. Došli smo do amandmana broj 14. Jens Christian Chessing i drugi. Jesmo li spremni za glasanje? Dobro. Tko je za? Amandman 14. Tko je za? Protiv? Većina je protiv, dakle odbija se. Amandman 15. PES želi odvojeno glasovanje, dakle Želite li možda to objasniti? Milana, izvolite. Grazie, <clears throat> presidente. Molto... Hvala vam, evo, samo kratko. Tražili smo ovo odvojno glasovanje zato što imamo neke teškoće sa drugim e, dijelom teksta. Može došlo do problema u prijevodu. Htio bih e, preformulirati drugi dio ovog e, amandmana, dakle da bude precizniji i jednostavniji. Dakle, htio bih da to bude e, jedno jedinstveno glasovanje. Dakle, drugi dio bi mogao biti ovakav. Dakle, predlaže se osnivanje, donošenje europskih propisa na temelju postojećih propisa u drugim državama članicama kada je riječ o plaćama i radničkim pravima. Dakle, to je usmeni amaman koji bi trebao zamijeniti drugi dio. E, razlog e, za to je što izrađujemo dokument kojim započinjemo jednu fazu, kojim dajemo indikacije Europskoj komisiji. I smatram da je problem radničkih prava nešto što treba ući u, u, u taj tekst. Ovdje ništa ne odlučujemo, dajemo, dakle, samo ukazujemo na jedan pravac. I time dajemo glas nečemu što, se, što je već prošireno Europom. Uh, Hvala, izvolite. Ja bih uh, htio istaknuti da skupina socijalista podržava ovo stajalište kolega Milana. split Dobro, hoćete li onda odvojeno glasovanje? Dobro, prvi dio, dakle, imamo dakle ovaj prvi dio teksta, tko je za? hvala protiv. Morat ćemo elektronički provjeriti. We Možemo zaključiti glasanje. Većina je za. Usvaja se dakle drugi dio. Tko je za? gospodin Bor. A kako sam dobro shvatio, u drugom dijelu glasujemo o usmenom kompromisu. Ne nadam se da sada o tome glasamo. Da, o usmeni kompromis. E, evo, nažalost, ne možemo ga prikazati na ekranu, ali čuli ste. Je li to sada jasno? Dobro, sada glasamo o tom usmenom kompromisu. E, tko je za? Hvala protiv. Većina je za. Ovaj kompromis je usvojen. Amandman 16. Tko je za? protiv, većina je za, dakle usvojeno, amandman 17, tko je za, protiv, većina je za, usvaja se amandman 18, tko je za, protiv, većina je za, 20, Spričavam se, 19, tko je za? Protiv? Nitko usvaja se. 20. Tko je za? Protiv? Većina protiv. Odbija se. Broj 21. Tko je za? Protiv? Neki, ali većina je za, dakle usvojeno. 22. Tko je za? Protiv? Većina je za, usvaja se broj 23. Tko je za? Protiv? Većina je za, usvojeno 24. Tko je za? Protiv? Većina je za, usvaja se 25. Tko je za? Protiv? Većina protiv, dakle odbija se. 26. Tko je za? Protiv. Većina je za, usvaja se. 27. Tko je za? Protiv. Nitko. Usvaja se. 28. Tko je za? Protiv. Većina je protiv, dakle odbija se. 29. Tko je za? protiv, većina je za, usvaja se. 30, tko je za, protiv, većina je protiv, odbija se. 31, tko je za, protiv, većina je za, usvaja se. 32, tko je za, protiv, nekoliko većina je za. Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. 35. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. 36. Tko je za? protiv, usvaja se 37, tko je za, protiv, usvaja se usmeni kompromis, kombinacija amandmana 38 i 39, a možete ga vidjeti ovdje na ekranu. Okay, can we have a vote on that? Možemo li sada o tome glasovati? Koliko se on usvaja, amandmani 38 i 39 i prvi dio 40 se ne razmatraju. Dakle, tko je za ovaj usmeni kompromis? Protiv? Većina je za usvojeno. 38, 39 i prvi dio amandmana 40 se ne razmatraju. Prelazimo na drugi dio amandmana 40. Počinje sa at the same time. Dakle, tko je za? Hvala. Protiv? Većina je protiv, odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Većina je za usvojeno. 42. Tko je za? Protiv. Većina je za. Usvaja se. 43. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 44. Tko je za? Protiv. Nitko usaja se. Sada prelazimo na ovako izmijenjenu rezoluciju. Tko je za? Protiv? Seven, eight. Suzdržani jedan. Rezolucija usvojena većinom e, glasova. Čestitamo. Uh, Sada bih e, zamolio izvjestitelja Arnolda Sabrama i predstavnike e, tajništva odbora Ekon da nam se pridruže ovdje na predsjedničkom stolu. Ono, djelomično smo se dotaknuli ove teme u raspravi sa potpredsjednikom Europske komisije Katajnenom. Dakle, govorimo o osnovama za dugoročnu strategiju Europske unije za održivu Europu do 2030. All right. Arnoldas, first I'll give the... Arnoldas, evo prvi imaš riječ i oni koji su e, prethodno zatražili riječ e, tijekom rasprave sa potpredsjednikom Katajnenom e, moći će govoriti nakon tvog izlaganja. Evo, Arnoldas, izvoli. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, evo nas u drugom dijelu rasprave. koja se bavi dakle mišljenjem o ciljevima održivog razvoja. Bilo mi je zadovoljstvo pripremiti ovaj tekst. Nadam se da će ovo biti konkretan prilog eh, odbora regija, dakle ispunjavanju ciljeva održivog razvoja. Dobio sam eh, podatke iz studija koje smo naručili, potom sam uzeo u obzir rezultate anketa koje je izradio ECD u suradnji sa odborom regija 60% onih koji su odgovorili dakle na anketu je u e, postupku provedbe ciljeva održivih razvoja. Ovdje vidite moju zemlju, moju općinu, kad vidite naše rezultate, Nadam se da će se ovo moći primijeniti na cijelu Europsku uniju. Dakle, tijekom e, priprema teksta imao sam priliku sudjelovati i u platformi dakle dionika. E, to je bilo doista zanimljivo iskustvo. Tamo sam e, predstavljao odbor regija. Mnogi od naših prijedloga su se našli u konačnom dokumentu tom sastanka, dakle to je bio još jedan korak u izradi ovog mišljenja. Kao što znate, imam kolegicu Sirpu Hertel koja radi na sličnom mišljenju u odboru MV. Nadam se da će ova mišljenja ostvariti različite ciljeve. E, mi se želimo pozabaviti upravljanjem, e, dakle ciljeva održivih razvoja, dakle njihovom e, primjenom na lokalnoj i regionalnoj razini. Odbor MV je uzeo u obzir ekološke aspekte, ciljeve, dakle borbe protiv klimatskih promjena i želimo stvoriti jedno sveobuhvatno mišljenje i pomoći jedne drugima. Dakle, u svom govoru sam govorio u ime kluba Pučana, govorio sam o jednoj sveobuhvatnoj strategiji koja sadržava rokove, ciljeve do 2030. godine. Što se tiče strategije održive Europe 2030. koja bi mogla zamijeniti postojeću strategiju Europa 2020. Dakle, ona će se baviti idućim financijskim razdobljem. Međutim, novi strateški program u razdoblju od 2019. do 2024. koji se bavi prioritetnim područjima će se baviti zaključcima Europskog e, vijeća, osloniti se na njihov rad. I nažalost, posljednjeg takvog sastanka na vrhu nismo dobili zaključke koji se tiču ciljeva održivog razvoja, te zato tražimo od europskih institucija da koriste ciljeve održivih razvoja, održivog razvoja koliko god mogu u svojim budućim e, radnim programima. To se tiče dakle i budućeg radnog programa Europske komisije. Potom moramo koristiti različite razine pristupa kada je riječ o njihovom ostvarenju i moramo uzeti u obzir postojeće horizontalne instrumente kako bismo gradili dakle ove ciljeve u sve naše politike. Jedna od, jedan od najvažnijih politika jest kohezijska politika. Ona će omogućiti teritorijalni dakle gospodarski razvoj osigurati da taj razvoj bude održiv. Tu su i drugi instrumenti, instrumenti kao što je evropski semestar, godišnji pregled rasta, one bi se također mogli koristiti za provedbu ciljeva održivog razvoja. Dakle, mišljenje je jednoglasno usvojeno u našem vanjskom sastanku dakle, odbora Ekon, kada smo se sastali u Litvi. U okrugu Druskini. Dakle, svi članovi, sve političke skupine su ovo pitanje uzeli jako ozbiljno i došli smo do uravnoteženog teksta koji može biti prihvatljiv dakle svima ovdje u odboru regija. Dakle, još jednom želim istaknuti da se nadam da će ovo mišljenje omogućiti da se ubrza globalna mobilizacija koja želi ostvarenje ciljeva održivog razvoja, da će to omogućiti transformaciju, dakle da će preći sa jedne izjave o namjerama na konkretno djelovanje. Hvala vam svima na vašoj doprinosu, ovom mišljenju, dakle hvala na amandmanima, tu je sudjelovanje u anketi, hvala vam e, i na tome. I na koncu bih zahvalio stručnjacima tajni, dakle osoblju odbora Ekon Vasilijusu iz redova Pučana. Hvala lijepo i nadam se da će nam ovo mišljenje omogućiti bolji razvoj u budućnosti. Hvala lijepa. A sada rasprava o tom mišljenju. Gospodin Sela Alonso, izvolite, vi imate riječ. Hvala lijepa. Prvo, čestitam. Čestitam našem izvjestitelju. Jako je dobro da je cilj jačanje uloge regionalnih i lokalnih vlasti u ostvarenju održivih ciljeva. Mi smo ti građani koji to zapravo trebamo provesti. Vidite, u Španjolskoj smo recimo u mnogim regijama i gradovima upravo u fazi završavanja rada na izradi strategija kako to sve provesti. Ja dolazim iz Mursije gdje više od 1200 ljudi sudjeluje upravo u oblikovanju, u kreiranju tog jednog provedbenog strateškog plana. To se radi o svim sektorima, od kulture do gospodarstva, javnih djelatnosti i ostalog. I mislimo da ćemo u toku do iduće godine biti gotovi. Ali vidite, upravo je to bitno, jer ono što je povjerenik Katajnen govorio, to je kohezijska politika. Kad pogledamo planove za idućih sedam godina, kod operativnih programa, fondova za regionalni razvoj, to izgleda ovako imate puno programa za pročišćavanje voda ili dekarmonizaciju gospodarstva a isto tako i za obrazovanje, za jačanje ruralnog gospodarstva i ruralnih regija. I mislim najbolje naravno ako se onda iz regija to počinje provoditi kako ne bi niko ostao zapostavljen tu i oni najbolje znaju gdje treba i kako primijeniti sredstva i gdje pogurati. Hvala lijepo. Sada gospodin Kranin, kolegica Kontajnen. Hvala lijepo. E, mi smo, hvala vam na ovom izvrsnom, izvrsnom e, mišljenju. I ja bih željela istaknuti kako je važno da se na raspolaganje stavljaju i edukacijski programi. Dakle, tijekom e, života se i sastav društva mijenja kada ulazite u svijet industrije. Industrija očekuje određene obrazovne modele koji bi trebali biti već gotovi i spremni za rad. Trebali bismo se stoga koncentrirati na obrazovanje odraslih. Oni često trebaju prekvalifikacije jer u suprotnom će doći do velikih podjela u društvu. Mi ćemo biti upravo u središtu promjena na tržištu rada. Dakle, moramo stalno ponavljati i zalagati se za cjeloživotno obrazovanje, za obrazovanje na više razina. Vidimo poruke iz SAD-a, Make America Great Again, Trumpov eh, program eh, ekološ, ekonomskog eh, zamaha, vidimo njegov odnos sa Kinezima. Sve to obuhvaća i promjene na tržištu i obrazovanju, dakle, rast, zapošljavanje promjene, a to znači, dakle, to se odnosi i na ruralni razvoj. Hvala lijepo. Gospodin Jakob je sljedeći. Hvala Drago mi je što sam ja bio prvi izvjestitelj kada je riječ o provedbi ciljeva odraživog e, razvoja. I ovo je sada postalo ono što smo to htjeli, a to je da se u sve to uključi i lokalna i regionalna razina kada je riječ o ostvarenjima ovih ciljeva. Međutim, to donose čitav niz pitanja. Prvo je obrazovanje. Potrebno je stvoriti kulturu, dakle, kulturu održivosti i održivog pristupa životu. Drugo je pitanje tranzicije, dakle energetska, ali i sva druga. Sve to ima određene troškove. Primjerice tu je i ulaganje u fond zgrada i tako dalje. Tu Govorimo o sustavu koji bi trebao sam održavati vlastitu održivost. Mislim da je to glavni izazov e, koji je pred nama u smislu lokalnih i regionalnih e, vlasti. Morat ćemo organizirati jedan novi sustav u suradnji sa privatnim sektorom kako bi dakle tranzicija bila odgovarajući provedena thank Hvala lijepa. A osobno bih isto nešto dodao ovoj raspravi. Posebno nakon onog o čemu smo raspravljali jučer. Jer e, jučer je bila jedna uvodna prezentacija i nakon čega sam ja moderirao raspravu klimatskih veleposlanika odbora regija i to je bilo otprilike 20-30 e, ljudi naših, naših članova ukupno koji su sudjelovali. I došli smo naravno do nekih zaključaka pa bi pravo u tom kontekstu nešto dodala, dodaje ovdje. Vidite, ti ishodi, ti rezultati tih rasprava će zapravo su temelja onom što će biti naša publikacija upravo doprinos e, veleposlanika klimatskih ovom dokumentu. Ali imali smo jako korisnih stvari iz različitih regija koje sam naveo i naravno tu su bili predstavnici Europske komisije kao investicijske banke. I vidimo da ne možemo koristiti, ne možemo klimu sagledavati kao odvojenu temu. To je dio. Klimatske procjene su upravo jedan vrlo bitan dio naših ciljeva održavog razvoja i moraju se uzimati u obzir u svakom našoj politici, u svakom radnom procesu. I kad donosimo nacionalne planove za energetiku i klimu, znamo da se to mora dovršiti do kraja godine i dostaviti komisiji. A što se radilo? O tome se upravo jako tražilo da svaka regija i svaka grad sa svojim susjednim ruralnim E, područjem, zaleđem, stvore da kažemo da svoj doprinos, jedan tako lokalni, regionalni doprinos tom e, energetskoj transformaciji i smanjenju negativnih posljedica klimatskih promjena. Zatim komisija je posebno istaknula šta je još važno, a to je dijalog na više razina koji se mora voditi. Ne može biti samo da komisija spremi nešto, zatraži i da onda nacionalne vlade izrađuju strategije i dokumenta da pritom nisu pitali za mišljenje, nisu involvirali lokalne i regionalne vlasti, jer bez toga se to ne može naravno na terenu ništa provesti. I nema pametnih ni inovativnih tehnologija koje se mogu uvesti bez involviranja lokalnih i regionalnih vlasti. I prema tome to spada u ove najvažnije zaključke koje smo izvukli u raspravi sa našim bele, klimatskim veleposlanicima i tu se vidjelo kako možemo iz tog procesa puno toga naučiti i za druga područja, ne samo ovo vrlo bitno područje ublažavanja klimatskih posljedica za ostvarenje e, održivog razvoja. Dobro. A sad prelazimo na glasanje. E, mislim imamo samo dva amandmana, bit će to jednostavno, izvjestitelj se slaže s oba amandmana. Dakle, idemo prvo glasati o prvom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Nitko. Dobro, dakle to je usvojeno. Amandman drugi. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Nitko. Dobro. Onda glasamo o cijelom mišljenju na dopunjenom izmjenjenom. Dakle, tko je za usvajanje ovog mišljenja glasa? Tko je protiv? Nitko. I da li je neko suzdržan? Ne. Znači jednoglasno je usvojeno. Dakle, gospodine izvjestitelju, hvala vam na dobrom poslu, dobro određenom poslu. Mi nastavljamo. Idemo s nacrtom mišljenja o održivom biogospodarstvu za Europu. Jačanje veza gospodarstva, društva i okoliša. Jacint eh, Horvat je izvjestitelj i odmah vam dajem riječ našem izvjestitelju. Izvolite. Hvala lijepo. Dame i gospodo, vjerujem da je biogospodarstvo ili da kažemo gospodarstvo koje se temelji na biomasi i ovo mišljenje koje sam o tome pisao da je to jako vezano za ova prethodne izvješća i mišljenja koje smo imali jer vidite bez e, svega onog drugog ne bi mogli bez razvoja biogospodarstva ne bi ostvarili ciljeve ostvarivog razvoja i održivog razvoja ne bi ispunili naše obveze koje smo u Parizu preuzeli. Biogospodarstvo trenutno ima volumen od 2,3 do 2,5 milijardi volumena i odgovara za 2,1% zaposlenih uopće u našem gospodarstvu. To je dakle vrlo važan segment naših ekonomija. I stoga mislim da je jako bitno da ostanemo u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma. U pitanju je modernizacija industrijske baze Europe, e, pojavljivanje i e, zapravo nastanak novih vrijednosnih lanaca. Održivo biogospodarstvo je dio kružnog gospodarstva. Bio otpad se trenutno dijeli na resurse de facto i potrošači će moći smanjiti za 50% svoj otpad iz domaćinstva u sljedećih 10 godina jer se to upravo sve ponovno iskorištava. Zatim, možemo sa biogospodarstvom pridonijeti čišćenju oceana od plastika. 2002 je Europska komisija donijela akcijski plan koji je 2017. revidiran. I, a kasnije je Europska komisija objavila i komunikaciju o biogospodarstvu. Naše mišljenje je zapravo reakcija, odgovor na tu komunikaciju e, Europske komisije. Ono što mi mislimo da je važno da do 2000 24. svaka regija donese svoj nacionalni plan, strategiju, akcijski plan čak. Jer vidite, u velikom broju naših regija je to dio svakodnevnog života i oni već imaju planove akcijske koje su usvojili i dobro razređene strategije. Međutim, onim regijama koje nisu to još stigle naprijed, njima treba pružiti potporu da uhvate korak i nadoknade ovo zaostatak za drugim E, regijama koje tu predvode. Osim toga jedinstveni indikatori su vrlo bitni kako bi mogli, mogli e, mjeriti, kako bi bio gospodarstvo bilo mjerljivo, a zato nam trebaju dakle dobri indikatori i pouzdani podaci. Da bismo implementirali strateške planove potreban je odgovoran pristup kao i upravljanje na više razina kako bi svaki element strategija bio u cijelosti proveden u stvarnost primijenjen. Mi na općine gledamo kao na jedinice za biogospodarstvo i moramo u taj cijeli proces prelaska na biogospodarstvo uključiti i velike klastere sektorske klastere. Jer važno je imati na umu kako je bio gospodarstvo kako bio gospodarstvo zahtjeva jedan sveobuhvatan, holističan pristup. To je veliki sustav. Prema tome, onda i financiranje da bi se to sve provelo mora doći iz više izvora. Financiranje prvenstveno naravno iz strukturnih fondova ili samo e, zajedničke poljoprivredne politike ne bi bilo dovoljno. Nama trebaju struke izvori financiranja. A mjere treba poduzeti kako bi izbjegli preklapanja, dupliciranja raznih stvari. U cilju uštede iz resursa, naravno. E, vrlo bitan faktor je edukacija. I danas smo već o tome govorili. Biogospodarstvo nije nikakav izuzetak kod, nego od, ne možemo ga izvojiti od ostalih sektora i zato je edukacija za to jako bitna. Hvala vam svima na vašim doprinosima i vašim amandmanima. E, ti su doprinosi upravo pomogli da naše mišljenje bude bolje i to je zapravo razlog dok vi ste to dodavali svoje prijedloge za izmjene i dopune tijekom čitavog rada i zato i sad nemamo nekakvih puno amandmana. Zatim želim zahvaliti suradnicama Valeriji i Olgi na svom radu i zatim mojim stručnjacima Valeriju Koši koji su svi doprinijeli da imamo jedno odlično i dovršeno mišljenje bez amandmana. Hvala lijepo. Da li se neko javlja za riječ, gospodin, gospođa? Jamirecka. Da, gospođa. Ovo je vrlo važna tema o kojoj danas razgovaramo. Mi smo ambiciozni što se tiče naše ciljeva po pitanju ugljično neutralnog gospodarstva u Europskoj uniji i države članice to podupiru, to je izvrsno. Moramo isto tako pojednostaviti e, sustav Europske unije. Naime, nadležnosti su vrlo različite u pojedinim državama članicama, što jako komplicira situaciju u Švedskoj. Primjerice smo uspjeli napredovati tako što smo iskoristili e, zajedničko grijanje, biomasu, biogoriva i tako dalje. I malo je čudno da su komisija i parlament dosta e, skeptični prema ovome i da ih više ne zanima pitanje biogospodarstva. Kriteriji održivosti su nešto što je što se mi jako na umu, svi smo zabrinuti zbog toga. Isto tako i e, je imamo biomasu. Europska komisija je dosta skeptična prema tome. Mislim da bi trebali imati porezne olakšice za te kulture poput um, uljene repice od kojih se može stvarati onda i biomasa to nije izravno povezano sa klimom, ali ipak ja sam dosta kritična sa pristupom Europske komisije koja više stvara prepreke nego što iznosi rješenja i koja ne želi e, proučiti e, dobre prakse država članica, koje, dobre prakse koje su se iskazale, poput e, onih kod nas. Nadam se da netko sluša od strane Europske komisije i može penjeti tamo ovo što sam rekla. Nadam se da će Europska komisija pojednostaviti i podržati aktivnosti država članica što se tiče gospodarstva. jer sve male pa i najmanje inicijative mogu biti od koristi. Hvala. Dobro, ako nema drugih e, još komentara, možemo odmah glasati o čitavom mišljenju. Ko je za? Glasajte. Hvala. Ko je protiv? Nema ih. Ko, je suzdržan? Jedan glas ne, ni to. Dakle, vi ste protiv. Znači, jedan glas protiv. Znači, mišljenje je usvojeno. Hvala lijepo i čestitke. All uh, uh, Čapa Borboli, strengthening education. Izvješće Čabe Borboli, jačanje obrazovanja u području prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike Europske unije. Molim vas, pridružite nam se ovdje zajedno sa stručnjakom i sa predstavnikom uh, povjerenstva SEDEK. All right, uh, without uh, further ado, I will give now the floor to Chaba Hvala, dajem riječ bez daljnjeg odgode uh, našem izvjestitelju Čabi Borbeli. Izvolite nas uvesti u vaše mišljenje. Stimați colegi, stimate domnule președinte, în calitate de raportor. Uvaženi kolege, gospodine predsjedavajući, ja sam izvjestitelj za nacrt mišljenja o jačanju obrazovanja u području općenih znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike u Europskoj uniji i smatram da smo predstavili taj tekst eh, na temelju naših elemenata koje smo prikupili iz naših povjerenstava, na temelju eh, toga da trebamo ojačati obrazovanje radnika u EU, da imamo visoku stopu nezaposlenosti kod mladih također, imamo i migraciju kvalificirane radne snage, odljev mozgova, kao kako to zovemo, to je veliki problem u Europi koji prije svega pogađa e, zemlje e, istočne i jugoistočne Europe. U tom razdoblju 2020. do 2026. treba sada pronaći rješenja koja će doprinijeti tome da izradimo gospodarski model koji će se e, temeljiti na e, obrazovanju i na jednakim šansama za sve. Finsko predsjedništvo danas iznijelo svoj program, a obrazovanje je tu e, visoko među prioritetima. Imali smo dobru suradnju sa rumunskim predsjedništvom te se nadam da ćemo moći nastaviti e, s tako izvjesnim, izvjesnom suradnjom i sa budućim predsjedništvom kako bismo napravili da e, europski obrazovani sustavi budu najbolji na svijetu. A čada su, ću prijeći na svoj e, materni jezik, a to je mađarski. Dragi kolege, Moramo vidjeti koje su rješenja kako možemo pomoći mladim ljudima da ostanu uh, kod kuće u svojoj domovini. Iz toga se moramo usredotočiti na obrazovanje na području STEMA, što znači da moramo održavati tu vezu između obrazovanja i uh, stvarnog svijeta. Što znači da moramo pojačati uh, znanost, tehnološka znanja, inženjerstvo, matematiku. To su sve obrazovna područja koja su vrlo važna za gospodarstvo i za gospodarski rast. Kreativnost je također od ključnog značaja i zbog toga moramo stvoriti radna mjesta uz pomoć e, obrazovanja u području stem e, kako bismo smanjili nezaposlenost. Postoje tu neke manjkavosti, a kako bismo ih uklonili, lokalna tijela moraju odigrati ključnu ulogu u svemu tome e, po pitanju obrazovanja u području stema. To je izvrsna prilika da harmoniziramo ponudu i potražnju na tržištu rada moramo e, ponuditi dobra radna mjesta i stvorati dobre prilike za mlade ljude, što znači da moramo u to sve uključiti neke dionike, neka tijela, neke interesne skupine, da se trebamo usredotočiti i na regionalna i lokalna tijela vlasti. Od ključne važnosti da Ustupujemo i određena financijska sredstva, također infrastrukturu, trebamo se slučajno na obrazovanje e, profesora i na sudjelovanje žena. Moramo obrazovanje u području stem uključiti i u e, osposobljavanje i obrazovanje odraslih. Trebamo se usredočiti na manjinske skupine i na njihove jezike kada govorimo o strategijama u području STEM-a, što mislim po time. Određeni obrazovni programi se moraju osvjetočiti posebice na taj aspekt. Također preporučamo da se obrazovanje u području STEM-a stavi e, kao prioritetno u programima poput Erasmusa i drugih. Tijekom finskog predsjedništva bi obrazovanje u području STEM-a trebalo biti prioritet. E, na posljedku opustim i da zahvalim svima onima koji su sudjelovali u toj raspravi. Želim zahvaliti odboru regija, a isto tako i članovima eh, mog političkog kluba EPP-a te članovima povjerenstva SEDEK. Želim vam zahvaliti Želim zahvaliti eh, skupini koja se bavila analizom eh, za moj rad, temom stručnjaku. Ehm, mislim da se moramo ustočiti na obrazovni sustav ako želimo ehm, pojačati ulogu mladih ljudi, njima moramo dati ehm, potrebna znanja i zbog toga se moramo usredotočiti na obrazovanju području stem te, vas ljubazno molim da podržite ovo mišljenje. Hvala vam lijepa. Želi li se netko javiti za riječ? Gospođa Karolajna Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin kiittää ja onnitella lausunnon tekijää Hvala. Želim zahvaliti i čestitati izvjestitelju na radu na e, ovoj vrlo aktualnoj temi, kao što ste ispomenuli. Program finskog predsjedništva je objavljen danas, te je posebno naglašena važnost e, e, stjecanja vještina i osposobljavanja u finskom programu. A e, ako želimo imati dobre inovacije u budućnosti, kako bi naši građani imali koristi od inovacija, onda moramo također imati i ljude koji imaju te vještine u području stema, a moramo imati na umu i pitanje ravnopravnosti spolova, dakle žene moraju isto tako moći imati pristup tim e, područjima, te, te a, za u te svrhe ako želimo imati ženske inženjere, onda moramo imati i mlade djevojke koje zanimaju ove teme s područja STEM-a i koje će onda kasnije otići na sveučilišta i na e, više obrazovanje u području STEM-a, što nas vodi opet e, do pitanja osnovnog obrazovanja, dakle obrazovanja kojeg svaka osoba dobije do recimo 10. godine života. tad se javlja interes za prirodne fenomene, te bi tada bilo isto tako važno imati učitelje koje će učenika nadahnuti, te škole sa dobrom infrastrukturom. A to je naravno e, za lokalna i regionalna tijela koji to moraju osigurati. Hvala vam na vašem radu. Sada se mi nastavljamo na rumunjsko predsjedništvo i mi isto tako možemo reći da želimo e, poticati učenje u području stema Hvala. Gospodin Kober je sljedeći. Hvala vam. Ja sam jako sretan e, zbog ovog mišljenja. Ja sam e, učitelj fizike. I u mom životu vidim da postoji veliki jaz između znanja o znanosti i e, prilika. Ljudi koji nemaju mnogo znanja o znanosti, e, njima će biti teže uključiti se na tržište rada, neće shvatiti u čemu se radi kod klimatskih promjena, mislit će da je to samo političko mišljenje, a neki populistički predsjednik ili e, neka većina koja podržava populističkog predsjednika mogu onda e, staviti zaustaviti u potpunosti bilo kakav napredak po pitanju borbe protiv klimatskih promjena. Školski sustavi su jako različiti u Europi posebice kada se radi o sekundarnom obrazovanju. U e, dosta velikom broju država članica imamo problem s podučavanjem znanosti upravo u sekundarnom obrazovanju. U nekim državama, uključujući u Mađarskoj, e, sekundarne škole sada su državne škole, što znači da lokalne vlade nemaju veliku ulogu e, kada se radi o funkcioniranju tih škola, a država i crkva su oni koji određuju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 Moja kolegica je prije kojeg trenutka govorila o tome da nemamo dovoljno djevojaka uh, u uh, ovim područjima. I doista, radi se o tome da neke više ne zanimaju te tehničke i matematičke um, škole. u informatici ima još i manje djevojaka nego u ostalim tehničkim e, područjima. Mislim da će to biti problem za budućnost. Ono što nam e, nudi kao prilika digitalizacija i e, inovacije zahtijevaju, zahtijeva isto tako da imamo i taj rodni aspekt na umu. Malo po malo i e, djevojke moraju e, moći imati koristi od digitalizacije. Kada vidimo na koji način e, promičemo znanost, onda vidimo da moramo isto tako stvoriti akcijski plan koji će biti inkluzivan, a programi moraju biti i bolje prilagođeni mladim djevojkama, te isto tako i škole sa ciljem da svi doista mogu sudjelovati na uključiv način u e, tom tehnološkom razvoju. Hvala. Hvala i sada možemo prijeći na glasanje o amandmanima. Imamo jedan amandman. Glasajmo o njemu. Izvjestitelj je protiv. Tko je za amandman? Broj 1. Molim vas glasajte sada. Tko je protiv? Većina je protiv i stoga smo to odbili i onda ćemo glasati o e, cijelom mišljenju u izvornom obliku. Tko je za? Hvala vam. Tko je protiv? Nitko. Suzdržani? Ne. Dakle, jednoglasno usvajamo ovo mišljenje. Čestitke gospodine izvjestitelju. next is uh, U redu. Slijedi nam mišljenje prema sveobuhvatnom okviru EU-a za endokrine disruptore. Uno Silberg. Vaš stručnjak te predstavnik povjerenstva NAT. Molim vas da nam se pridružite. ok Mr. Rapporteur. U redu, gospodine izvjestitelju, sada vam dajem riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Na meni je ta čast da vam predstavim nacrt mišljenja odbora regija. Ova tema je dosta stara, ali mi smo dodali na nju jednu novu, svežu perspektivu Čak bismo i glasanjem mogli sad pokazati tko je prije danas uopće znao išta o štetnom utjecaju endokrinih disruptora. Ali, e, budući da smo tome raspravljali na sancima prvenstva NAT, imali smo priliku upoznati se s time. Imam priliku predstaviti vam sada nekoliko važnih činjenica vezano s to zašto su endokrini disruptori važni i zašto bi E, to trebalo nama biti važno na razini lokalnih i regionalnih tijela. Kao prvo ono što je važno jest da je Europska komisija e, predložila inicijativu vezanu uz to i mi smatramo da ona ne bi trebala odgađati nadalje e, izradu nove strategije o endokrinim disruptorima. A također je važno da ova nova strategija bude popraćena sa detaljnim e, vremenskim rokovima za provedbu, te da se trebaju provesti i novi kriteriji endokrinim disruptorima i to e, u svim relevantnim zakonodavnim aktima Europske unije kako bismo mogli smanjiti izloženost ljudi endokrinim disruptorima posebice e, vezano uz najosjetljivije skupine u društvu. Problem je taj da je javna svijest o endokrinim disruptorima e, dosta površna i da velik dio građana nije upoznato sa e, endokrinim disuptorima ili sa endokrinim funkcijama određenih tvari. Također bi se trebali baviti sa razlikama koje postoje u e, europskom zakonodavstvu kada se radi o reguliranju endokrinih disruptora, te bismo trebali harmonizirati e, našu reakciju na njih e, u okviru zakonodavstva. Trebali bismo dati prioritet e, zdravlju ljudi, a trebali bi imati na umu i interes potrošača industrije, naravno, ali kada govorimo o tom sukobu između interesa industrije i e, poslovnog sektora i s druge strane e, e, javnog zdravlja, onda naravno da trebamo dati prednost javnom zdravlju. Nije dovoljno govoriti samo o tome kako su endokrini disruptori povezani sa određenim zdravstvenim poremećajima. Trebamo gledati na to e, šire e, vezano uz i e, općenito životinje i okoliš i trebamo više preventivno djelovati u društvu. Trebamo moći nositi jasnu poruku da su lokalna regionalna tijela spremna zaštititi buduće naraštaje Unatoč tome što su izloženi eh, pritisku od strane eh, eh, snažnih kompanija i nekih trgovanskih partnera. Kao što sam rekao, ova tema je istovremeno stara i nova, a u nacrtu mišljenja smo detaljno osmenili sve te različite podteme Pa stoga zahvaljujem svima koji su podnijeli amandmane e, u povjerenstvu NAT. Želim zahvaliti i kolegama iz povjerenstva NAT te mojem stručnjaku profesoru Andresu Voltmartu koji je jako doprinio izradi ovako detaljnog i uravnoteženog mišljenja. Postoji jedan amandman e, koji je još podnesen i mislim da možemo onda tijekom rasprave se još osvrnuti na to. Hvala, kao što ste rekli imamo jedan amandman, ali želi se neko općenito javiti na ovu temu? Ne, onda možemo prijeći na glasanje o amandmanu. Izvjestitelj je za amandman. Glasite sada ako se slažete s tim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Nitko. Usvaja se. I sada ćemo glasati o cijelom mišljenju u izmjenom bliku. Tko je za? Tko je protiv? Nitko. Suzdržani? Ne. Jednoglasno se usvaja. Čestitke gospodine izvjestitelju. Right, so those were uh, Dakle, to su bila mišljenja koje smo danas imali na dnevnom redu. Imamo ih još nekoliko sutra. Danas su dakle još na redu pitanja u vezi s Europskom unijom za lokalne i regionalne vlasti. Kao što znate, tijekom posljednjih nekoliko plenarnih sjednica bavili smo se ovom temom, tražili smo od naših članova, žele li, da se pojedina tema uvrsti na dnevni red, da nam to malo objasne i na potom konferencija predsjednika odabire teme za raspravu. Ovdje smo odabrali bili e, dvije teme Nažalost, e, oni koji su predložili te teme nisu ovdje, te se možemo baviti samo jednom, a to su postupci obavješćivanja za urbanističko planiranje. Ja bih e, zamolio gospodina Petera Kurca da uzme riječ i da nam objasni kako ova situacija utječe na e, dakle, odnose u njegovom gradu. Potom je tu izlagat ću ime e, nizozemskog izaslanstva, gospodin Rob Jonkman, koji će nam tu iznijeti neke zanimljive prijedloge, ali se, čini da njega nema, te će vjerojatno neko govoriti u njegovo ime. Izvolite, e, gospodine Kurc, imate riječ. I nakon toga ćemo otvoriti raspravu za druge članove. Izvolite. E. Hvala vam, predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Hvala Najprije hvala da smo uspjeli ovu temu e, smjeli staviti na dnevni red danas jer se ne odnosi samo na naš grad, na Nizozemsku, na Njemačku, već i na jako puno gradova i općina u cijeloj Europi. Ovdje se nužno ne radi samo o direktivi o notifikaciji, već o mogućnosti da tom direktivom možemo ukloniti jedan veliki problem, a taj veliki problem se sastoji u presudi Europskog suda iz siječnja 2018. godine. Do tada smo svi smatrali da lokalni urbanistički planovi, lokalno prostorno planiranje ne potpadaju pod direktivu o uslugama. Međutim, Europski sud je odlučio da to može biti slučaj u trenutku kada se time otežava prodaja ili malo prodaja. Dakle, ako želimo zajamčiti da se ništa ne događa urbanistički u našim središtima, našim gladovima, a maloprodaja i prodaja trgovina je važna za središta naših gradova, tada to može biti isključeno, na primjer u trgovačkim e, e, centrima ili dijelovima grada. Dakle, sve lokalne ili komunalne odluke trebaju biti predstavljene Europskoj komisiji za notifikaciju. Njemačka ima 11.000 općina. U našem gradu e, mi smo sami odlučivali o više urbanističkih ili građevinskih planova godišnje. Dakle, radi se o tisućama postupaka, na primjer samo iz Njemačke, koji trebaju biti notificirani od strane komisije. Dakle, ne radi se samo o pretjeranom birokratskom opterećenju, već se zapravo radi o ukidanju ili zadiranju u jedno od temeljnih prava, a to je temeljno pravo lokalne samouprave. To je dakle veliki problem za Europu ukoliko se doista treba podastrijeti ono što želimo raditi na lokalnoj razini. Dakle, Evropska unija ovdje e, zadire i otežava naše odlučivanje. To sve svakako treba izvjeći. Sada smo i su u situaciji da Europsko vijeće, iako nitko zapravo nema namjere e, ove planove uključiti u direktivu o uslugama, e, zapravo se vijeće sada nije moglo niti dogovoriti o direktivi o nitifikaciji pa će možda doći do toga da Europska komisija ne usvoji tu direktivu, pa onda ne možemo niti korigirati presudu suda, mi kao parlament. Zato moramo požuriti i potaknuti dvije razine koje mogu reagirati, među njima je parlament, dakle da pokrenemo inicijativu e, u smjeru ovog pitanja na razini parlamenta, a ja bih molio kolegice i kolege da se obrate nacionalnim parlamentima i vladama kako bismo došli do rješenja u Europskom vijeću i kako bismo doista onemogućili da dođe do ovakvih e, štetnih e, situacija koje štete ne samo lokalnoj samoupravi već i cijeloj Europi. Hvala vam. Thank you very much and then... Hvala vam. U ime nizozemskog izaslanstva gospodin Deher. Ja, dank u Hvala vam. Podržavam ono što je rekao njemački kolega. Imamo pismo upućeno komisiji još tamo od 2017. kolega je doista izradio izvrsno mišljenje na ovu temu. Prijedlog e, direktive predstavlja dakle proširenje područja primjena kada je riječ o obavješćivanju. Imamo jedan savjetodav, jedno savjetodavno razdoblje od tri mjeseca koje je vezano uz mjere koje se žele poduzeti. To predstavlja svojevrsnu kočnicu zato što u tom razdoblju ne mogu biti donesene odluke. Dakle, planiranje od strane lokalnih ili regionalnih e, vlasti se na taj način e, zaustavlja, odnosno nalaze se u pauzi. E, ne bih želio da me krivo shvatite, nisam protiv ovog sustava, nego me brine ovo pretjerano donošenje propisa kada je riječ o donošenju odluka. Mislim da bi ovi vremenski rokovi trebali biti što je kraće mogući. Također uključivanje dakle urbanističkog planiranja u ovo može donijeti određene rizike, određenu pravnu nesigurnost za one koji se bave ovim pitanjem. Moramo zajednički pronaći e, rješenja i radne skupine odbora regija bi trebale započeti jednu inicijativu kada je riječ o obavješćivanju Europskog parlamenta i nacionalnih vlada. Htio bih da se ova tema i dalje nastavi znači, na našem dnevnom redu. Hvala. Najviše hvala. Da li se još tko želi očitovati? Ne. Onda možemo zaključiti raspravu. Hvala. Hvala svima. Sljedeća točka današnjeg dnevnog rada je svečana dodjela nagrade Europska poduzetnička regija. Srdačno pozdravljam i pobjednike koji su unaprijed obavešteni. Imamo ponovno troje pobjednika dobitnika. I tu su s nama i nekoliko članova žirija, tako da vas molim da nam se pridružite ovoj raspravi i svečanoj dodjeli nagrade. Dakle, Europska poduzetnička regija, to je nagrada koja, koja postoji već deset godina i doista mi je drago što mi je danas pružila prilika da uručim nagradu s obzirom da sam e, uvijek sudjelovao u ovome od samog od samog početka u svojoj Helsinškoj regiji koja je isto tako bila jedna od dobitnica nagrade. E, nedavno sam bio predsjednik e, žirija i mogu vas uvjeriti da to nije doista bio lak zadatak, osobito ove godine kada sam vidio popis regija koje su se prijavile. Dakle, čak i kad smo analizirali detaljne prijedloge, bilo mi je jasno da imamo jako kvalitetne prijedloge. Zatim, e, kada smo detaljnije analizirali kandidature sa ostalim članovima žirija. Htjeli smo vidjeti što se tu nalazi iza teksta kandidatura i mogli smo biti sigurni u svoju konačnu odluku i troje dobitnika. No evo, prije nego što detaljnije uđemo u sve, pozvaću predsjednika regija da nam se pridruže. Dakle, Gdanjski regija Pomorski. We have as well uh, Gothenburg from Sweden. Göteborg, Švedska. Business region. And then we have the Navarra region from Spain. I imamo regiju Navarra iz Španjolske. Please, uh, So we have here uh, uh, uh first from Pomorski. Dakle, tu su predstavnici regije Pomorski, Jenslav Struk, naš član kojeg jako dobro poznajemo. Želim vam dobrodošlicu zajedno sa zanimkom e, zamjenikom gradonačelnika Danjska, Alex, Alanom Zatim tu je Aksen Juseson, predsjednik e, lokalnog tijela vlasti Geteborga. Želim i vama dobrodošlicu. I tu je gospodin Manu Ajardi, potpredsjednik vlade Navare. Dakle, svi smo mi svjesni da su male i srednja poduzeća osovina na kojem počiva naše društvo, gospodarstvo i otvaranje radnih mjesta i tijekom ovih zadnjih deset godina kako postoji ova e, nagrada vidjeli smo veliki napredak starta poduzeća regionalni, inovativni jako sustav kako je osnovan i sada imamo europske poduzetničke regije. Učile su jedne od drugih. To je dobar dokaz da je ova nagrada doista bila učinkovita. Megatrendovi poput globalizacije, digitalne tranzicije, disruptivne inovacije, disruptivnih inovacija i promjene navika potrošača promijenit će promijenili su, naveli su brojna mala srednja poduzeća da promijene svoj e, pogled na budućnost, a tu su regije, gradovi, lokalna tijela vlasti i sveučilišta potrebni daju sudi, svoje sudjelovanje. Dakle, kon, konkurentna prednost Europe ovisit će o tome kako će mala srednja poduzeća e, reagirati na ove izazove, a kako bi to kvalitetno napravili moramo im omogućiti da predstave na adekvatan način svoje sposobnosti i steknu iskustva u ovom razdoblju transformacije gospodarstva. Odbor regija je iznio petogodišnje prioritete, započeli smo s gospodarskim rastom i e, održivim rastom. evo, u prvoj rečenici počnemo s aktivnostima od na gore i stavili naglasak na tri kriterija Dakle, želili smo ostvariti dobar napredak i kolega Lamberts i ja i predsjednici puno smo truda uložili u taj rad i dakle imamo tu jasno određene ciljeve i to su dobri dokazi odnosno analizirali smo sve regije po tim kriterijima. Dakle, kroz schemu projekta Europ, Europska poduzetnička regija vidjeli smo da male i srednje poduzeće mogu stvoriti uvjete za razvoj lokalne i regionalnog e, poduzetničkog ekosustava, odnosno duha, u kojima različiti dionici surađuju i podržavaju poduzetnički duh i razvoj. Dakle, Europska poduzetnička regija je dokaz e, da imamo silicijske doline u lokalnim inačicama, dakle nismo htjeli oponašati SAD, već izvući najbolje pouke i temeljem toga stvarati novu aktivnost. Dakle, vrijeme je da Europska poduzetnička regija pređe neku drugu razinu i iz tog razloga ove godine zajedno s odborom Ekon i žirijem i našom upravom revidirali smo to i kasnije ćemo tijekom godine predstaviti novu verziju europskog europskih poduzetničkih regija i to ćemo uskoro javno moći predstaviti jer odbor Ekon surađuje sa DG Grow i organiziraju posebnu konferenciju odbora Ekon koja će biti povezana sa skupštinom E, krajem 11. mjeseca u Helsinkiju od 25. do 27. studenog i tada ćemo objaviti novi koncept dakle nagrade i scheme europskih e, podzetničkih regija. I budite sigurni da su neki predlozi doista inovativni novi. Osobno sam jako sretan što je i Švedska među laureatima tako da je karta Europe sve više ravno, uravnotežen zastupljena, ali evo, očekujemo da i druge regije u sljedeći put iznesu svoje kandidature. I siguran sam da iako neke regije nisu dobile nagradu ni prvi, ni možda čak i ni ovaj drugi put. E, to je Siguran sam da su svi napredovali u svom radu i potičem ih da ponovno predstave svoje kandidature. Dragi kolege, sada dopustite da dodijelim nagrade. Najprije gospodinu Stroku i Aleksandroviću za regiju Gdanski i Pomorski. Predsjedniče, sada ćete čuti koju riječ na poljskom. Nagroda Europa... Dame i gospodo, nagrada Europska poduzetnička regija za 2020. je jedinstvena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 some words I repeat. Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości jest dla nas... Dakle, nagrada Europska poduzetnička regija jest e, doista važna za nas jer predstavlja krunu naše vizije, vizije naše regije i lokalnih e, tijela vlasti i rada na regionalnom razvoju. S ponosom danas možemo reći kako su kako je naša regija vodeća, ne samo u Poljskoj, već i u Europi, glede brojnih aktivnosti. Dakle, imamo velik gospodarski, visok gospodarski rast, učinkovito se borimo protiv nezaposlenosti, imamo nova poduzeća, a cjelokupno naše gospodarstvo je usmjereno ka izvozu. Ono što je doista važno jest ostati fleksibilan i imati mogućnost reagirati na svakodnevne poteškoće s kojima se susrećemo. Dakle, jedan od velikih izazova je sve veća e, konkurencija mladih talenata. Mi vjerujemo u regiju koja je otvorena, koja promovira raznolikost, raznovrsnost Naši kolege koji su bili na svim sastancima, na svakoj plenarnoj odbora regije. Da, tu je naš kolega, dakle, Pavo Adamović, koji nas predstavlja ovdje. I zgodnego pojmovanja europejskih wartości. Ova nagrada je doista odraz naše snage, snage naše zajednice i europskih vrijednosti. U našoj regiji jako dobro se sjećamo zašto i kako je hanseatski grad Gdańsk izgrađen, on je izgrađen na trgovini i raznovrsnosti. Imamo tu to iskustvo prošlosti, tako da zajednica solidarnosti je jako važna za nas. I ova jedinstvena nagrada, dakle nagrada za Europsku poduzetničku regiju, za nas i predstavlja pravu obvezu koja ide on kraj gospodarstva i poduzetništva. Mi želimo stvoriti nadahnujući uh, e, okruženje i koje potiče na poduzetništvo i e, blagonaklono gleda i na imigrante. Hvala dame i gospodo na ovoj nagradi. Thank you. Thank you very much. And now the... Hvala najljepša. A sada sljedeća nagrada. Okay, sure. okay, go ahead. Mr. Aleksandrović. Gospodin Aleksandrović, izvolite predsjedniče, dragi predsjedniče, dame i gospodo, velika je čast i zadovoljstvo biti ovdje s vama. Dopustite da kažem ja par riječi na poljskom ipak. Jak sam ponosan da u ime grada Gdanjska zajedno s maršalom regije Pomorski e, preuzmemo u nagradu za Europsku poduzetničku regiju 2020. Ova nagrada najbolji je dokaz da nismo protražili zadnjih 30 godina od kako je počela tranzicija u Poljskoj i nismo protratili niti 15 godina našeg članstva u Europskoj uniji. Gdansk je centar e, kulturnog života e, regije i širio je svoj utjecaj diljem e, regije kroz brojne aktivnosti, pa i potičući poduzetnički duh. Prije puno godina zadali smo se jako ambiciozan cilj. Htjeli smo biti u stanju privući naj, ono što je najvrijednije, ljude koji su koji izražavaju solidarnost, kreativnost, koji žele razvijati i stvarati budućnost, razvijati se i stvarati budućnost zajedno, bez obzira na e, spol, starost, dob, dakle podrijetlo, vjeroispovijest, e, hendikep e, ili seksualnu orijentaciju. Dakle, gledajući natrag na svo vrijeme imam dojam da smo ostvarili zacrtane ciljeve danisk danas nije samo mjesto u kojem se razvilo tradicionalno gospodarstvo, dakle pomorstvo ili energetika. Ono zbog čega je Gdansk drugačiji od drugih gradova jest taj poduzetnički duh gdje se želi nadograđivati, diversificirati, biti otvoren prema svim onima koji dolaze izvana. Dakle, to je jednostavno povratak e, na tradicije Hanseatske lige. Osvrnimo, treba biti svjestan e, vrijednosti potencijala i utjecaja raznovrsnosti na gospodarski razvoj i zbog toga je Gdańsk upravo poseban grad. poseban je i na razini uprave, poslovnog sektora, e, u socijalnom radu i preko poduzetništva. Tu viziju oživjeli smo tako što smo stvorili novu, novi pristup, dakle integrirajući imigrante, što je dosta velika novina u Poljskoj i mi želimo učiniti sve što možemo kako bi Gdanjsk bio povoljno mjesto za razvoj talenata i poduzetničkog duha i savršeno mjesto za život koje će vas e, nadahnjivati, poticati vašu energiju, strasti, e, učiniti svoje građane modernima, a isto tako grad koji ne zaboravlja svoju jako posebnu prošlost. Dakle, bavimo se kulturnim, e, imamo brojne kulturne događaje, događanja, ulažemo u obrazovanje, sport, ekološki smo orijentirani kada govorimo o transportu, kvaliteti života naših građana. Imamo jako razvijeno tržište nekretnina i turizam je jako važan. Kada pogledamo, evo, 2018. imali smo 3 milijuna posjetitelja i svake godine 3000 tisuće e, ljudi dolazi se naseliti u Gdańsk, Gdańsk je povezan s svijetom sa cijelom Poljskom. Dakle, kako god htjeli putovati zrakom, morem, e, cestom. Gdanjski je jako blizu biti i kada dođete uvidjet ćete, ćete to i to je mjesto u kojem vrijedi zadržati se malo duže i doista vjerujem da Evropska Europska poduzetnička nagrada za 2020 da će predstavljati još novi poticaj za sve nas i da će omogućiti da više toga još napravimo za razvoj poduzetničkog duha u, ovoj, u ovom gradu, regiji i cijeloj Poljskoj. I za kraj dopuste mi da zahvalim svima iz regije, iz grada. želim zahvaliti kolegama koji su ovdje u ovoj vječnici. Zahvaljujući vašem radu i suradnju dobili smo ovu nagradu. Hvala vam svima. and let me just... Dopustite mi samo da ukratko sažmem ono što je rekao žiri, dakle u svojem obrazloženju zašto regija Gdanske i Pomorske su odabrane za ovu nagradu. Dakle, imali smo dojmljiv niz ciljanih aktivnosti kojima je namjera bila privući posebno nadarene osobe i startupove i nova poduzeća i također pružiti i mogućnost zapošljavanja mladima. To je ono što trebamo naučiti od njih, a druge regije žele to E, priznati, tome odati priznanje i podržati vas. Prežemo sada na Göteborg i prije nego što dodijelimo nagradu i damo riječ e, gospodinu Josefsonu, dopustite mi da izdvojim ključne elemente iz e, vaše prijave koja je bila dobro strukturirana, ali dodaje, dodjeljujem ovo priznanje vašoj dugoročnoj strategiji, vašem poduzetničkom duhu i usredotočenju na stvaranje boljeg poduzetničkog okruženja i prilika za mala i srednja poduzeća. A sada predajem ovu nagradu Aleksu Jozovsonu. Thank you. Izvolite. Uh, thank you very much. Hvala gospodine predsjedatelju. Ponosan sam i zahvalan što ste mi dodijelili ovu nagradu u Gotenburg kao što možda ne znate je osnovan 1621. i ima dugu trgovinsku tradiciju. Imamo više od 750 različitih industrija u našem području, tako da smo mi se sada opredijelili za bavljenje više djelatnosti. Nalazimo se u središtu regije koju bismo mogli nazvati zapadnom Skandinavijom eh, i 70% ukupne industrije u ovom eh, području nalazi se u toj regiji 500 km od Gotemburga, dakle to je doista značajno industrijsko središte u Švedskoj. Još uvijek imamo najveću luku u Skandinaviji i ona nas povezuje sa Atlantikom e, i ta luka prima otprilike godišnje 16.000 plovila sa više od 30% uvoza i izvoza za Švedsku prolazi kroz Gothenburg. Dakle, to je u skandinavskim razmjerima doista velika luka i doista je značajna za nas. Jačamo sada veze sa Osom, sa Norveškom, dakle i sa Kopenhagenom i Hamburgom e, i želimo se bolje opremiti za potrebe našeg poslovanja. Također, jedna od naših prednosti je značajna industrijska djelatnost e, i surađujemo sa bitnim e, međunarodnim korporacijama i mi smo jedinstveni u Gotemburgu po tome što smo na neki način E, središte za proizvodnju svih e, komponenata. Imamo također e, jedinstvena znanja u tom području i znamo da se ključno poslovanje pomaknulo sa mehaničkih proizvoda više na računala i to za, za nas sada predstavlja veliki izazov budući da se industrija mijenja. Imamo dobro poslovno okruženje u našem e, području, ali svejedno smatramo da ga treba još poboljšati. Kao što je upravo predsjedavajući rekao, poduzetništvo je ključan element za nas, za budućnost i važno je nastaviti raditi na tome. Zato smo razradili novu strategiju za poboljšanje poslovnog okruženja i za jačanje poduzetničkog duha. Nama je cilj otvoriti 120 tisuća novih radnih mjesta u području Gotenborga do 2035. godine. Što je jedinstveno u našoj strategiji? Pa ovaj pristup eh, od ozdo prema gore, dakle uključili smo čitavu poduzetničku zajednicu u razradu te strategije i imali smo više od 40 radionica sa stotinu predstavnika različitih poduzeća koji su sudjelovali u razradi ove strategije i to nam je omogućilo da utvrdimo značajne nalaze koji će nam poslužiti kao podloga za poboljšanje poduzetničkog eh, okruženja i za razvoj malih i srednjih poduzeća što je za nas ključno. To je jedan bitan aspekt, naročito kada govorimo o prepoznavanju strategije u poslovnoj zajednici. Dakle, bilo je bitno uključiti i brojne poduzetnike. Želim također zahvaliti svim predsjednicima našeg poduzetničkog e, središta u Gotemburgu. Bez njihovog e, uključenja u cijeli postupak ne bismo bili u mogućnosti ostvariti ovo i ovo nagrade zapravo priznanje našeg truda. i dalje ćemo aktivno raditi na povoljnom poslovnom okruženju. Mislim da imamo jednu od najboljih poslovnih strategija. Ova nagrada nam je bitna i smatramo je dokazom da smo na pravom putu. Još jednom hvala vam lijepa. Thank you, Axel And now let's... Hvala. A sada prelazimo na regiju Navara. i tu ću izvojiti ključne elemente iz e, prijedloga. Nagrada se dodjeljuje za primjerena nastojanja u poboljšanju poduzetničkih aktivnosti, uključujući lokalno stanovništvo, a i ciljene aktivnosti kojima se jačalo e, poduzeća i njihovo preživljavanje. Dakle, imamo poslovni plan regije koji predviđa i ključne specijalizacije i ovaj plan će predstavljati jedan od ključnih alata za osvarenje strategije za budućnost Europe i naravno mi svi želimo naučiti nešto iz njihovog iskustva. Sada ću dodijeliti nagradu gospodinu IRD-u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 ekintzailetza plana noski zientzia teknologia eta berrikuntza plana ere bai kluster politika arrisku kapitala gizarte ekonomiaren osoko plana ekintzailetzat eta enpresetarako Let me just interrupt, please. Uh, sorry that... Oprostite što vas moram prekinuti, ali nemamo prijevod za baskijski. Dakle, pokušali smo shvatiti što smo više mogli iz eh, izlaganja gospodina. Evo, ako želite, gospodin veli, kaže, možemo na španjolskom. Ha, to imamo. Okay, Dakle, ja sam jednostavno pozdravio sve i predsjednika i predstavnike vlasti i vas, poštovane kolegice i kolege. Tako da sam i na početku čestitao e, dvama regijama, gdańsko morski i regiji Göteborg na primanju ove nagrade. Isto tako sam želio reći Sistema de emprendimiento de Navarra es mérito y trabajo del da je naš poduzetnički sustav nešto što podržava e, naša vlada. Od, tri go, od unatrag tri godine, 2016. godine, smo mi revidirali našu strategiju. Željeli smo se okrenuti pametnim specializacijama, radili smo to zajedno sa poslovnim subjektima, tehnološkim centrima, sa sveučilištima, sa predstavnicima vlade i socijalnog sektora i mislim da je to ključno. U budućnosti morati ćemo raditi zajedno, jako puno ljudi će morati sudjelovati jer tako možemo napraviti dugoročan plan i zajamčiti kontinuitet razvoja. Kroz strategiju pametnih specijalizacija e, razvijamo čitav niz e, poduzetničkih grana, znanost, tehnologiju, E, socijalnu ekonomiju, e, izgrađujemo ljudski kapital i politiku klastera. Dakle, imamo jedan jedinstveni prostor um, one stop shop gdje se u jednom prostoru može pronaći sve ono što je nužno ili potrebito za poduzetnika koji stalno jača i ima sve važnju ulogu. Zbog toga mi je jako um, važno primiti ovu nagradu koja varu i njeno poduzetništvo čine još vidljivim uh, konkurentnim uh, u našoj strategiji. Dakle, poduzetnički razvoj znači nositi se sa poduzetničkim problemima uz stalno poboljšanje ekosustava javnog i privatnog koji podupire e, i daje e, prioritet e, strateškim sektorima. U središtu je poduzetnik kao osoba i mi ga pratimo od rađanja ideje pa do dolaska na tržište i to na način da javni i e, privatni partneri ujedinjuju svoje snage kako bi razvili razne industrijske i poduzetničke grane e, i naglašavajući kao što je već rečeno talente i vještine pojedinca kako bismo na kraju uspjeli da Navara ostane i dalje visoko konkurentna kao što je to sada. Ova nagrada nam dolazi kao priznanje, ali ne samo e, kao priznanje, već i kao putokaz da nastavimo raditi u istom smjeru. Puno vam hvala. Um, hvala. Prema zaprimljenim informacijama trebali smo imati ovdje baskijski kao pasivni jezik, tako da se gospodin teoretski mogao izraziti na baskijskom, no svejedno čuli smo ipak cijelu poruku. Evo, dopustite mi sada da izvedem zaključak. Hvala svima iz svih ostalih regija koje su se prijavile, ali nisu dobile ove godine ovo priznanje ta tri teritorija sa njihovim gradovama i industrijama će nešto sigurno naučiti od ovogodišnjih dobitnika i iskoristit će sva prethodna iskustva u daljnjoj razradi svojih koncepata. Kao što sam najavio, otvorit ćemo novi poziv za iskaz interesa za ovo priznanje i sigurno ćemo ostvariti napredak u tome. A sada vas pozivam na domjenaku u čast naših e, salodobjednika i mladih europljana koji su sudjelovali u fotografskoj izložbi koju je upriločio odbor regija i njihovi vježbenici i to je domjena koji će se održati upravo ispred ove dvorane. Mladi europljani su bili pozvani da pokažu svoje fotografsko umjeće i prikažu sliku Europe u njihovim regijama i životima i to u odgovor na sljedeće pitanje, a pitanje je bilo kako vidite e, prisustvo Europe u svojem mjestu življenja. Izvojili smo dvadesetak radova koji su prikazani u predvorju ove dvorane gdje ćemo imati i domjenak u čast dobitnika našeg priznanja. Evo, pozivam vas sve na domjenak i hvala vam na sudjelovanju. Ovo je kraj plenarnog zasjedanja za danas. Pozivam e, sve, odnosno poljska delegacija poziva sve, dakle Marek je naš domaćin večeras u ime poljske delegacije u odboru regija. koji će nas ugostiti kasnije u zgradi Jacques Delors. Dakle, danas e, je sastanak završen. Hvala. Take